So, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome. Dobar dan, dame i gospodo. E, Dobro došli na sastanak našega odbora. E, ispričavam se što kasnim deset minuta, ali pozdravljamo kolegu iz Izraela koji će nam se pridružiti i e, koji će govoriti u četiri sata popodne. Evo, pod prvom točkom dnevnog reda usvajamo dnevni red, ukoliko nema komentara, e, smatramo ga usvojenim. Pod drugom točkom ja nemam nikakva priopćenja mm, trenutno, pa mislim da možemo prijeći na treću točku, a to je odobrenje zapisnika sa zadnjega sastanka od 28. lipnja Ukoliko nema e, do kraja ovoga našega sastanka vaših komentara, smatrat ćemo da je prihvaćen zapisnik. Evo, a sada idemo na četvrtu točku, pregled pregovora o ugovoru o institucionalnom okviru EU Švicarska, takozvana IFA, i pozdravljam gospodina Roberta Bacaretija e, koji je državni tajnik i direktor za europska pitanja e, Saveznog ministarstva vanjske poslova Švicarske. I redoviti gost na našim sastancima ovoga odbora, gospodin Kristijan Lefler, kao što već znate, zamjenik glavnog tajnika e, Europske službe za vanjsko djelovanje. Evo nekoliko opaski od mene. Nakon četiri godine pregovora ovaj naš e, institucionalni ugovor je e, pri kraju. Nadam se da će biti usvojen. E, napredak je uslijedio nakon Junkerova posjeta e, Švicarskoj prošle godine i tehnički pregovori, nadamo se, bit će zaključeni uskoro. Nakon ovih tehničkih e, razgovora Švicarska mora odobriti konačno u svome parlamentu ovaj ugovor, a također i organizirati referendum. Budući da smo malo zakasnili, najprije bih dao riječ gospodinu Kristijanu Lefleru, a nakon toga dajem riječ vama, gospodine Balcaretiju. E, svatko od vas ima otprilike 8 do 10 minuta, pa ćemo otvoriti raspravu s kolegama. Izvolite. Hvala lijepa, predsjedatelju. E, hvala vam na ovoj prilici. E, prošli puta sam na ovom odboru bio prije otprilike godinu i pol sa još dva pregovarača. Dakle, e, početkom 2017. govorili smo o odnosu između Švicarske i Europske unije. U tom trenutku smo e, završavali jedan dosta teški e, period vezano za mjere u pogledu masovne migracije. I u tom trenutku došlo je do prekretnice i od tada se situacija između EU i Švicarske puno poboljšala. Međutim, nismo još uvijek potpuno usklađeni s realnošću na e, terenu e, vezano za naše kulturne, gospodarske i ine veze. Tako da možemo e, reći da smo naš okvir našega odnosa učinili potpuno sigurnim za budućnost. Naravno, to nam je cilj. S druge strane, vrijeme za to se brzo, brzo prolazi. Samo bih vas e, podsjetio na e, važnost odnosa između eu i Švicarske. Dakle, mi smo e, treći najveći ekonomski partner i partner u smislu prodaje usluga. Isto tako imamo suficit u našem trgovinskoj razmjeni. Isto tako, pola FDI-a dolazi u, e, u EU, a 40% dolazi iz EU u Švicarsku. Radi se o 1,4 milijuna EU građana koji žive u Švicarskoj, a oko 4%, 4,5% e, švicarskog stanovništva živi u EU. I također veliki broj njih prelazi svakodnevno granicu da bi radilo u Švicarskoj, odnosno EU. Evo, ovo je rezultat e, djelomičnog e, integracije sa Švicarskom. Pored toga, Švicarska je također e, pridruženi član šengenskog sustava, imamo isti sustav vizni i tako dalje. I u tom smislu Švicarska provodi AKI i surađuje sa Frontexom i eu liza agencijom i naravno surađujemo sa SAS-om i dalje dajemo sredstva u ova područja. EU e i Švicarska također imaju vrlo blisku suradnju u obrazovanju, istraživanju, energiji, promjeni klime, e, klimatskim promjenama i okolišnim politikama. S druge strane, oni su potpuno e, podržavaju partneri koji potpuno podržavaju jedni drugo i posebice glede migracijskih pitanja, borbe protiv siromaštva, i također e, naše agende za e, održivi razvoj. Naši sastanci, e, naravno između Europske službe za vanjsko djelovanje i švicarskih kolega, redovito se održavaju. Također, Švicarska podržava ad hoc sporazume vezano za mir i stabilnost, vezano uz recimo EULEX Kosovo, Altea i intervencijama u Maliju. Švicarska nije usklađena sa eh, SPI eh, deklaracijom, međutim ona se pridržava mjera i EU-a i uvodi svoje mjere kako ne bi bila eh, udaljena od EU mjera. Da bismo konsolidirali ovo partnerstvo, moramo e, naglasiti, odnosno uspostaviti institucionalni okvir koji pokriva sudjelovanje na unutarnjem tržištu od strane e, švicarskih subjekata. Takav bi ugovor konsolidirao bilateralnu vezu koju smo e, razvili u posljednjih više desetljeća i također uveo jednaka, jednake uvjete na EU e u unutarnjem tržištu i e, osigurao pravnu sigurnost za subjekte. I uspostavio bi svakako pravila za dinamičko preuzimanje EU pravne stečevine taj će mehanizam također uputiti na smjer oblikovanja našeg, naše e, veze i utjecaja njegovog na buduću pravnu stečevinu. Također e, želimo da e, mehanizam za razrješavanje sporova bude primijenjen u svim ugovorima u, i sporazumima u EU. Ovo je jedno pitanje koje je dosta politički osjetljivo u Švicarskoj i u ovom smislu e, suci su dosta bili e, nezadovoljni. Međutim, e, gospodin Juncker je prošle godine posjetio Bern i govorio sucima i u EU i u sucima u zemljama, u trećim zemljama. Svakako da se to sve temelji na konceptu EU zakonodavstva i dovodi do preliminarno obvezujućih odluka koje donosi Europski sud pravde. Želimo da takve odluke budu uniformno e, interpretirane od strane suda, međutim e, isto tako da ostavi dovoljno prostora za arbitražu između sudaca e, u Švicarskoj i EU-a. Što se tiče e, naše e, političke, e, političke suradnje, imamo i zajednički parlamentarni odbor. I za prve polovice ove godine radili smo preradili smo dakle sva ona pitanja koja su otvorena za pregovore. Sada su sve karte na stolu i politička procjena se mora donijeti. Ono što sada moramo završiti i nadam se da to možemo učiniti jest sljedeće da u samo nekoliko sastanaka na našoj razini, mislim na razini pregovaranja, e, napišemo nacrt e, što se tiče e, pomoći s državne strane koje ćemo integrirati u naš sporazum o prometu iz 1999. EU ne može prihvatiti ovakav okvir institucionalni ukoliko E, Švicarska nema pristup e, za svim ovim područjima u okviru unutrašnjeg tržišta. I također, nailazimo na neke političke e, teškoće kod takozvanih flanking mjera koje se odnose na slobodu kretanja. Ovdje ne možemo prihvatiti takve mjere koje su neproporcionalne i po našem mišljenju diskriminiraju EU gospodarske subjekte. Mi smatramo da će ovo e, spriječiti socijalni dumping što se tiče pružanja i usluga. Ono što je najvažnije u ostalim područjima jest da i građani i gospodarski subjekti moraju imati iste obveze i ista prava na unutrašnjem tržištu. U posljednjih godinu dana mnogo smo napredovali u smislu uspostavljanja zajedničkog stajališta e, i u pogledu vremena i u pogledu područja institucionalnog okvira. Na primjer, sada pregovaramo o području e, električne energije. Isto tako želimo modernizirati na naše e, naš ugovor o slobodnoj trgovini koji datira još iz 1970 i neke. To ste vidjeli e, kao sličan postupak s Kanadom i s Japanom. Dakle, to su ugovori koji se moraju modernizirati. Svi želimo imati koristi od ovih mehanizama koji su uspostavljeni u e, ugovoru o institucionalnom okviru. Ono što sada preostaje je i politička odluka. Tehnički je to moguće i pravno je moguće, a sada ovisimo o političkoj volji. Ali kao što je rekao predsjednik Juncker, e, vrijeme brzo prolazi i ta prilika će se ubrzo zatvoriti. Mi želimo ove e, pregovore završiti tako da ne bude dodatnih pregovora. Želimo ovo završiti što je prije moguće. I evo u zaključku htio bih vas podsjetiti da se ne radi o samo još jednome sastanku. Radi se o ključnom okvirnom sporazumu koji je preduvjet za buduće sudjelovanje Švicarske u elementima unutarnjeg tržišta. On je nužan da se konsolidira bilateralni pristup koji je odabrala Švicarska. U suprotnom, sve one prednosti koje Švicarska sada uživa možda će biti s vremenom izgubljene. Svijet se i dalje kreće, zemlja se vrti, a mi želimo razviti nova područja unutarnjeg tržišta kao što je digitalno jedinstveno tržište, i smanjiti razmak između EU i Švicarske koji danas postoji. Vrlo važna dubina i e, intenzitet naše veze, našega odnosa daje naravno i e, legitimitet našem pravnom okviru. A želimo dati iste koristi i švicarskim građanima i ekonomskim operaterima. Naravno, u tako bliskom odnosu dolazi i do frikcija i do trvenja. Međutim, to je nešto što zabrinjava i jednu i drugu stranu. Zaključivanjem ovakvog okvirnog ugovora mislim da ćemo produbiti našu e, dinamičnu e, povezanost i da ćemo jedni drugima omogućiti da iskoristimo taj neiskorišteni potencijal. Hvala. Hvala vam, gospodine Leffler. A sada e, dajem riječ gospodinu Robertu Bolcaretiju. Vi odaberite jezik kojim ćete govoriti. E, Zahvaljujem Kristijanu Leffleru na ovoj prezentaciji. E, ja to sam bio mogao napisati E, govoriti o nekoliko točaka, vratit ću se naime na nekoliko točaka o kojima je već on govorio. Međutim, uglavnom je on pokreo sve o čemu sam ja želio govoriti. Dati ću vam e, e, brojke za naše bilateralno, bilateralnu suradnju, o čemu je već Kristijan govorio. E, to je odnos e, koji potječe još od prije Europske unije, osnivanja Europske unije. Mi imamo vrlo bliske e, odnose sa Europskom unijom. E, u odnosu na druge zajednice na e, planeti. Naročito imamo dobre odnose sa Njemačkom, e, Austrijom, Francuskom, Italijom koje su naše susjedne zemlje, prijateljske zemlje s kojima već stoljećima imamo odlične odnose. Na primjer, odnosi, e, ekonomski odnosi sa Lombardijom su jednako tako važni kao oni e, sa Japanom, sa Baden-Württembergom jednako kao sa SAD-om. I mogao bih i e, to dalje nabrajati. nabrajati. Evropska unija je jako važna, ne samo gospodarski. U Švicarskoj govorimo tri jezika koje govore naši susjedi, pa imamo kulturne i socijalne odnose koji e, idu iznad onih gospodarskih. Trebamo očugavati ovaj odnos e, kakav postoji i dalje ga razvijati. Christian Leffler je e, govorio o naporu e, koju vršimo već nekoliko godina da dođemo do e, sporazuma sa Europskom unijom nakon odbijanja Francusk, naše stanovništva ekonomske zajednice imamo bilateralne sporazume koji su jednako važni i koji nam dozvoljavaju da e, našom gospodarstvu i našim građanima da se razvijaju, da prelaze granice e, i to glatko. E, granice su jako porozne. Spominjem Schengen i Dublin. Imamo te sporazume sa Europskom unijom jer je to u našem interesu ali i u interesu je Europske unije da ima sporazume sa Švicarskom. To su bilateralni sporazumi koji su dozvolili e, značajan razvoj e, i suradnju između naših zemalja tijekom godina. E, sada se radi o sistematiziranju svih tih sporazuma. u pristup tržištu je prvi na redu. Moramo dati okvir ovim sporazumima kako bismo s jedne strane e, to moglo korektno funkcionirati, još bolje funkcionirati, modernije, a s druge strane dopustiti da se razviju i e, druge vrste suradnje. Pregovaramo o sporazum o energetici, e, pristup Švicarske europskom e, tržištu i obratno. Neću ići u detalje e, pregovora. Christian Lefler je spomenuo već najvažnije točke. Možda nešto o dvije stvari. Prvo, sve što se tiče slobodnog kretanja osoba. Mm, od početka Švicarska ima stajalište koje je vrlo oprezno e, kad se govori o slobodnom kretanju osoba. E, to je zbog našeg geografskog položaja. E, svi će shvatati, mi smo mala zemlja s otvorenim gospodarstvom, imamo razmjenu sa mnogim zemljama, ali mala smo zemlja smještena usred vrlo važnih i velikih zemalja. Zemlja poput naše ima vrlo visok nivo plaća, a imali smo e, veliki e, e, migratorni pritisak. To je bilo dobro za naše gospodarstvo jer smo dobili velike kapacitete i znanja iz drugih zemalja i naročito iz Europske unije. Slobodno kretanje osoba E, njime upravlja švicarska oprezno od početka e, ali istovremeno smo e, imali veliki doprinos imigranata našem gospodarstvu. To trebamo očuvati, želimo to očuvati, tu otvorenost, slobodu kretanja. Međutim, istovremeno moramo zadržati mjere koje smo uveli da bismo spriječili socijalni dumping da bismo zaštitili naše e, radnike kako bi se tržište rada moglo dalje razvijati ali i dozvoliti radnicima da i uživaju poštovanje i da imaju prihvatljive plaće. E, e, o tome se sada vodi rasprava. To je rasprava koju pospješuje usvajanje direktiva nedavno usvojena o upućivanju radnika to je okvir Europske unije koji smatramo, neću biti pretenciozan, ali oni, e, to se približava e, nivou zaštite koju mi imamo. Druga stvar koju želim spomenuti jeste, e, to je spomenuo i Kristijan, imamo ustavni okvir odredbe koje objašnjavaju potrebu E, zaštitu granica nakon sklapanja sporazuma. E, objašnjavaju se načela, e, postupke, suradnju raznih tijela vlasti, bez čega integrirano tržište ne može funkcionirati. Imamo posebne odrebe koje moraju ući u taj sporazum Mislim da smo mnogo posla obavili i da smo u svemu uglavnom složni. Nismo još raspravljali do sada o jednoj atmosferi koja ide s time. Neću vam kriti da u Švicarskoj odluka Europske komisije u prosincu 2017. da ograniči priznanje švicarske burze. E, pri to je e, dočekano čuđenjem. E, a drugo, s iritacijom, jer je to došlo, došlo u, u trenutku kad je vlada opet pregovarala o e, sudu, o Europskom sudu i njegovoj nadležnosti. E, imamo e, na institucionalnom planu značajan napredak. Međutim, ona burza mora biti priznata. To nije vrlo dobar okvir za rad. to je vrlo neugodno. Mm, e, e, tu imamo političke elemente koji se ovdje angažiraju, e, to je politički važno, ali i tehnički je to važno. Ako do kraja godine to priznanje ne bude dano na bazi na objektivnih kriterija, onda će situacija biti teža. Dobra vijest, međutim, naša je vlada odlučila prošlog tjedna E, e, dade 3 milijuna eura kao prilog e, proračunu Evropsku, 3 milijarde, oprostite, to će ići za migracije i za zemlje kao poput Italije i Grčke Dakle, to su e, zemlje članice Europske unije. To će biti u okviru kohezijske politike. E, e, odnos sa Europskom unijom je ključan odnos za Švicarsku, ne samo gospodarski gledano, jer mi imamo zajedničku viziju svijeta, zajedničke vrijednosti E, vladavina prava, demokracija, upravljanje, način e, vladanja, to imamo zajedničko sa Europskom unijom. E, mi ćemo imati dobar institucionalni sporazum, pa će naš odnos dobiti novi poticaj. Moramo još privesti kraju ove rasprave koje sam spomenuo otkada se bavim e, tim pregovorima od e, ožujka, uvijek smo nalazili za sve probleme dobre, e, dobra rješenja. I sad na kraju pregovori uvijek budu teži, to je normalno i prirodno, ali to želimo sve provesti u duhu suradnje. E, gledat ćemo ono što nas veže, a ne što nas dijeli. I e, situacija u Švicarskoj je različita od e, situacije u drugim zemljama članicama. O, onih recimo gdje vlada euroskepticizam. Mi želimo, ne želimo rastavu, želimo partnerstvo. Na tome radimo već godinama. E, naravno, Europska unija želi braniti svoje interese, a tako, to se također odnosi i na Švicarsku. Hvala e, našim govornicima, hvala gospodinu Balcaretiju što je rekao da ne planira razvod. E, Sad smo čuli obje strane, čuli smo kako stvari stoje, a sada bih e, želio e, dati riječ kao prvo e, predsjedatelju izaslanstva DA, gospodinu Dormanu. Dobrodošli na odbor za vanjske poslove. Izvolite. Hvala vam lijepo. Ja, dakle, vodim izaslanstvo za suradnju sa Švicarskom s kojim imamo vrlo blisku suradnju. U srpnju smo imali sastanak sa e, švicarskim parlamentarcima, a prije nekoliko tjedana smo zajednički odradili jednu misiju u Vernu i sastali se sa e, političarima i glavnim ličnostima u Švicarskoj. Evo, danas kada dolazimo evo na pregovore, moram reći da smo već pri kraju utakmice i nadam se da ćemo ubrzo doći do uspješnog zaključka e, ovih pregovora koji su se zapravo predugo e, razvukli i e, traju od svibnja 2014. Iz medija sam saznao da je ova situacija u jednoj kritičkoj fazi što se tiče pregovora, te da Švicarci ne pokazuju dovoljno fleksibilnosti vezano za crvene linije mogu li e, pitati imamo li neki plan e, B. Nadam se da e, možemo postići jedan koristan i učinkovit rezultat. Hvala lijepa. Hvala gospodine Dorman. Evo sada su se javile Andreja Švab i gospodin Charles Tanek iz CR-a i gospodin Helmut Schultz. Ima li još netko, osim ovo troje kolega? Budući da smo ipak zakasnili s početkom, ja vas lijepo molim da se držite e, ograničenja od dvije minute. Gospođa Andreja Švab. Hvala predsjedniče. E, tema odnosa e, EU-a i Švicarske nije samo politička tema, već i gospodarska tema. Ja bih stoga zahvalio oba izlagatelja koji su nam dali vrlo jasno obrazloženje niz pitanja E, ovo e, sa, e, ovo sa sudom što je dala Evropska unija, to je već išlo mnogo dalje od onoga što smo mi željeli. Mi imamo za sve stvari Europski Evropski sud. On odlučuje o svemu. Mm, e, upućivanje radnika, e, direktiva. E, Švicarska je liberalna zemlja. Mi smo dobri susjedi u, mi smo, mi smo liberalini što se tiče upućivanja radnika nego Švicarska. Možda je Švicarska na krivom sudu E, kao zemlja model demokracije, nije li Švicarska e, zainteresirana na našem modelu, za naš model, da bude otvorenija prema radnicima. I jedan komentar, znam iz rasprave o državnoj pomoći u Baden-Württembergu. E, mi smo imali vrlo liberalno mm, ne odredbe o osiguranju protiv požara. Međutim, Švicarska nije slijedila naš uzor. Hvala lijepa, Andreja Švab. Ana Gomeš za SID, izvolite. Ja bih htjela e, e, zapitati nešto Kristijana Leflera. E, želi li komentirati sljedeće? kako su preporuke našeg parlamenta o izvještaju e, dokumenata iz Paname što se tiče Švicarske u poglavlju o Švicarskoj suzbijanje porezne utaje, izbjegavanja plaćanja poreza i e, pranja novca. Kako su te preporuke e, primljene? u, u pregovorima koji se sada vode. Mm, mi smo rekli da iako Švicarska pripada, e, e, ima bankarsku tajnu, E, ima e, tajnu unutarnjeg bankarstva. E, utaja poreza nije kazneno dijelo u Švicarskoj, što nam otežava posao kad se radi o otkrivanju utaje. Razni kantonu imaju razne strategije što se tiče oporezivanja, što je vrlo zabrinjavajuće za nas. E, nedavno e, spomenut ću Cirih. E, imam te cjevovode, za sakrivanje kriminalnih aktivnosti. porezna UTA je jedan od takovih kanala. Švicarski parlament je to pokušao regulirati, međutim E, bankarski lobby je to spriječio. Ništa nije postignuto. I onda imam, um, imamo i pitanje zviždača. E, u Švicarskoj su oni u ozbiljnoj opasnosti. E, sve to treba odraziti u našim odnosima sa Švicarskom i to treba regulirati svakako. Hvala Ana Gomeš. Charles Tanak Hvala predsjedniče. Ana nije e, spomenula kampione d'Italije koji ima poseban status. E, moj klub e, podupire ovaj sporozum, ali pogledat ću malo u budućnost. Listopad 2020. E, e, e, izjava gospodina Leflera će biti ono što čujemo od pregovarača za Brexit o budućim odnosima. Pobornici Brexita su uvijek tvrdili da bi švicarsko rješenje bilo naše rješenje. Međutim, tu imamo slobodu kretanja u tom sporazumu to, to nam se ne sviđa. E, vaša vlada je e, ignorirala e, referendum o duhanu gdje su ljudi glasali protiv duhana. Lokalni Eh, lokalna radna mesa se eh, reklamiraju lokalno za zaposlenike iz te zajednice. Eh, gospodin Đavet je upravo rekao da neće biti nikakvog prioriteta za građane EU-a ni Švicarske nakon Brexita. Kako to da to da Švicarska može dobiti tako dobre uvjete nema Europskog suda, na primjer, i plaća samo pola onoga što Norveška plaća po glavi stanovnika kao e, članica e, zajedničkog gospodarskog prostora EEA. Lihtištan, Island i Norveška, e, to su vam susjedi. Državna potpora i e, breksiteri i korbinisti bi bili zabrinuti zbog toga. Hvala Charles Nemamo drugih javljanja za riječ. Helmut Scholz, izvoli. Hvala predsjedatelju. E, tri dodatna pitanja, već su kolege o tome govorili. Nešto ću dodati. Ako gledamo um, javno mišljenje u Švicarskoj i reagiranje švicarskih nekih švicarskih stranaka, um, to nameće pitanja uh, da se oni mobiliziraju i kažu ovaj okvirni sporazum ide mnogo predaleko. Uh, Evropska unija ne poštuje naše vrijednosti ova interna rasprava u Švicarskoj, e, kako ona dozvoljava dugoročnu suradnju. E, hoćete se e, orijentirati prema većini ili ćete gledati pragmatično kako postupiti po tom pitanju. Njemačka je najveći najveće izvozno područje e, za švicarsko oružje. E, pitanje je sljedeće. E, bili takav okvirni sporazum utjecao na industrijsko područje, na području industrije oružja? A treće pitanje koje me zanima, u vikendu se u Švicarskoj govorili e, o kompliciranom gospodarskom e, e, situaciji 92., 91., i sadašnja situacija. Kakva je situacija, valutna situacija između franka i eura? hoće li to utjecati recimo na plaće? E, hoće li se to uzeti u obzir pri pregovorima? E, nemamo daljih pitanja. Evo jedno pitanje s moje strane. Što se tiče e, vremenskog rasporeda. Čuli smo da ste imate cilj da se pregovori završe brzo parlament i vijeće će možda trebati e, nekoliko mjeseci nakon e, toga da, e, da to razmotre. 2020. se spominje kao ratificiran, godina ratificiranja. što se tiče pristanka parlamenta u kojem mandatu će se to dogoditi. Imate deset minuta za odgovore. Pet minuta će svaki imati od vas. Ko, ko će početi? Naš gost će biti prvi. Hvala lijepa predsjednike. Neću odgovoriti na sva pitanja. E, ona koja se tiču Europske unije. Gospodine Dorman, mislim da smo dokazali fleksibilnosti koliko je to bilo moguće. Svaka strana u pregovorima eh, ima jasan mandat. Eh, imamo i crvene crte. Ovaj mandat koji imam, imamo je izraz što možemo učiniti. Mi poznajemo političku realnost naše zemlje. Mi imamo sustav koji dozvoljava vrlo često Eh, eh, da tražimo eh, pristanak našeg stanovništva. Znamo kako daleko možemo ići. Nemamo još u plan B, ne trebamo naime o tome govoriti. Sada energično radimo na planu A i tražimo rješenja. Što se ili u svim pitanjima koja su ovdje spomenuta naročito sloboda kretanja radnika. Gospodin mislim da sa novom e, direktivom o upućivanju e, radnika da se pravna situacija približila naše e, dvije zajednice. To je povezano i sa različitim valutama, sa kupovnom moći franka sa specifičnostima tržišta rada Švicarske. Mi smo još uvijek mišljenja da moramo poduzeti neke mjere opreza. Naša direktiva o upućivanju radnika je bila, bila provedba prve e, direktive. Imamo danas novu situaciju Mislim da moramo e, se potruditi i to je e, obveza za nas da imamo zaštitu naših plaća. Kako ćemo to postići, to je pitanje. Evo, to je teškoća ove naše rasprave koje sada vodimo. I još jedna mala stvar, e, primjenjivo pravo. Mi u stvari u sporazum preuzimamo europsko pravo. To je ova posebna e, e, situacija. To je za nas pravo sporazuma. Nećemo kroz zaključivanje e, sporazuma o integraciji postati država članica. Biti ćemo izvan Evropske unije i onda ovdje imamo ovaj ovu klauzulu o, sudskom odlučivanju. Sve će to biti e, onda pravo sporazuma. E, pitanje gospodina Tenoka za Kristijana Lefrela. Madam e, Madame Gomes, preporuke Europskog parlamenta su kao sve preporuke parlamenta za švicarske vlasti su vrlo e, važne u pravnom smislu. E, mi to imamo na umu. I naš parlament i naša vlada. Tako je to, ako to pažljivo promotrite. Mm, u Švicarskoj je utaja poreza kazneno djelo, uvjeravam vas u to. Ne, nemojte e, živjeti u Švicarskoj i pokušati e, ne platiti e, porez. Bit ćete kažnjeni. Da, kantoni imaju razne fiskalne sustave kao što to imaju i evropske zemlje, države članice Evropske unije. To je povezano sa njihovom ekonomskom snagom i drugim elementima. Imamo savezni za, zakon koji određuje jednu granicu, najnižu granicu plaćanja poreza. Imamo vertikalne i horizontalne odnose, e, e, pa siromašnije e, zemlje u Švicarskoj dobivaju federalnu saveznu pomoć. Ako ste željeli se dodirnuti, ne znam, pitanja revizija zakona o oporezivanju poduzeća trgovačkih društava. E, parlament je već blizu toga da prihvati tu zakonodavnu reviziju. E, E, e, vidjet ćemo hoće, li to ići na referendum. 50 potpisa je za to e, potrebno, a referendum će se, ako je to bude zahtjevano, će se održati u svibnju. Velike multinacionalne kompanije E, će biti obvezne da ne podrivaju e, tržišno natjecanje. E, što se tiče zviždača, da li su oni u opasnosti u Švicarskoj? Je ne znam, ima zakon o zviždačima. Mhm. Ne. Eh, ali pitanje je ako je osoba koja je imala povjerenje poduzeća ili uprave eh, da eh, onda ona otkriva te podatke i to je kažnjivo djelo. Radi se o povjerenju. Politička rasprava u Švicarskoj je bilo posljednje pitanje što je s političkom debatom u Švicarskoj. Mi smo na to navikli E, sva politička mišljenja, izjave e, se raspravljaju. E, u tim je rasprama važno ako ako ne znamo, ako zanemarimo politično podrijetlo izjava, važni su sadržaji tih izjava. To je umjeće u, u međunarodnim odnosima e, da dođete do sporazuma, e, da ih tako objasnite da dobijete privolu e, stranaka. Neke stranke nisu za približavanje Europskoj uniji, ali na kraju ako im možemo objasniti da je to za nas dobro, onda će one pristati na to naoružanje nema nikakve veze sa ovim sporazum. A pitanje e, odnos euro-franak, to je značajno pitanje za tržište rada. Ne znam jeste li to htjeli pitati. Švicarsko tržište rada je e, postalo sve zanimljivije tijekom godina za evropske radnike. E, jer je franak imao tako visok tečaj. Hvala lijepa. Gospodin Leffler ima riječ. Hvala. Hvala. Ukratko. Je li EU e, dala previše ustupaka? Ne, e, ne smatram e, da je to točno. A ukoliko konkretno spominjete sud EU, unije, onda ono što je ovdje bilo bitno jest kompromis, iznalaženje kompromisa e, koji poštuje s jedne strane e, autonomiju švicarskog pravnog e, poretka kao jednog partnera, partnera izvan Europske unije i s druge strane E, ulogu e, Europskog suda koji je e, vrhovni arbitr vezano za tematiku koja se odnosi na unutarnje tržište i mi smatramo vezano za arbitraciju i vezano za djelovanje Europskog e, suda vezano za e, obvezato prethodno e, mišljenje da je to smisleno. Što se tiče planova, rokova, planova A i B, ne, nemamo plan B, ne radimo na planu B jer nemamo niti plan A. Mi smo sigurni dakle da ćemo ovaj postojeći plan e, okončati, želimo zaista sadržati tih planova. E, neka pitanja su naravno složena, spomenute su ove takozvane crvene linije, čvrsto, čvrsto dogovoreni, dogovorena stajališta. I evo, pregovori traju već e, čitav niz godina. Neka stajališta, dakle, više nisu tako čvrsto definirana mi smatramo da ukoliko zaključimo sada taj sporazum da bi to bilo u interesu Europske unije unatoč ovom e, duljem postupku uzevši u obzir i ratifikaciju od strane država članica te također e, ratifikaciju kod švicarske strane e, kako bismo, dakle smatramo da bi bilo e, moguće da e, se ovo ratificira na Europskom parlamentu tijekom ovog saziva i na taj način bismo odaslali jednu snažnu poruku. Evo, ja sam zaista optimist. Što se tiče pitanja e, borbe protiv porezne utaje, da, to je važno pitanje. Mi radimo tjesno sa Švicarskom, međutim mi smatramo da bi Švicarska bila u skladu sa europskim zakonodavstvom vezano za e, porezna pitanja da e, su stvari e, išli onim putem koji je zacrtao Švicarsko federalno vijeće. Naravno, držanje referendum, moramo poštovati volju naroda i tu su dakle navedeni, e, tu su donesene određene izmjene i nadamo se da će do idućeg ljeta e, da ćemo moći imati e, punu usklađenost i punu suradnju u ovom važnom području. Što se tiče dakle pitanja zastupnice Gomez, da, dakle, tvrdnje da su neke stvari u potpunosti izvan kontrole. Ne, moram vam reći, zaista malo je stvari koje su u potpunosti izvan kontrole u Švicarskoj suprotno vrijedi. A, ovo što je zastupnik Charles Stanek rekao vezano za e, putovanje kroz vrijeme, znači za dvije godine, znači e, E, e, stanje u Jedinoj kraljevini za dvije godine biti će različito u odnosu na e, odnose sa Švicarskom. Švicarskom. Dakle, Ujedinja kraljevina želi napustiti Europsku uniju, ne želi da se na nju odnose više odluke Europskog suda, ne želi, želi također okončati slobodu kretanja ljudi, a Švicarska eh, želi eh, slobodu kretanja eh, ljudi. Vidjet ćemo sada kako će se odvijati stanje vezano za pregovore sa Ujedinjenom kraljevinom. Da, Doprinos e, Švicarske vezano za e, koheziju je e, iznosi manje od polovice u odnosu na Norvešku, međutim Švicarska nije dio unutarnjeg tržišta, dakle to valja uzeti u obzir. Općenito, dakle, slažem se sa gospodinom Balcaretijem. Ovo pitanje trgovine oružjem i izvoza oružja, dakle, to ne ulazi u obzir u ovaj sporazum o slobodnoj trgovini. Riječ je o okvirnom sporazumu, dakle riječ je o e, okviru e, koji e, omogućava da se ostvari napredak u određenim sektorima. Na način da se stvori jedan snažni okvir, na način da se određene stvari pojasne, da budu predvidljivije, da se ujednače uvjeti za sve stranke i za Europsku uniju i za Švicarsku i na taj način otvaraju se nove mogućnosti i na taj način e, će partneri e, ovaj odnos, dovesti na novu razinu i maksimalno iskoristiti potencijal. Predsjedavajući, hvala. E, bilo je dobro, dakle, saslušati ovu razmjenu mišljenja. Evo, puno vam sreće želimo u pregovorima sutra. Možete računati na odbor AFET. Mi ćemo biti uvijek pouzdani partner e, vezano za poboljšanje odnosa između Švicarske i Europske unije. Hvala e, i dakle švicarskoj strani i hvala također i našim e, kolegama iz parlamenta. Evo, kastimo već 20 minuta, prelazimo sada na iduću točku dnevnog reda. Fabio Castaldo, evo, tu postoji zamah naši gosti iz Izraela već čekaju i molim vas e, budite e, što e, kraći. Znači, evo dajem vam riječ vezano za europsku teritorijalnu suradnju. Evo, dakle, ukoliko ćete biti kraći od tri minute, bit ću vam zaista zahvalan. Zastupnik Castaldo, Kolegice i kolege, e, dakle, evo, ova tematika odnosi se e, na e, višegodišnji financijski okvir, međutim, u pitanju je odnosi se na interege. Dakle, sudjelovanje našeg odbora AFET, molim, predsjedavajući, molim sve one koji planiraju napustiti ovu salu da to učine na tih način bez dodatne rasprave. Eto, smatram to zaista mogućim. Hvala vam lijepa. Zastupnika Staldo, kao što sam vam rekao, dakle, ovo se, ovaj predmet se odnosi e, na pregovore vezano za idući e, višegodišnji financijski okvir i odnosi se dakle na nove programe Europske regionalne suradnje, takozvani Interreg. E, naša komisija, naš odbor je uključen na način da eh, ova aktivnost se može odnositi i na države susjedstva eh, Rusiju, Andora, Liechtenstein, eh, Monako i još druge. I zbog toga ovi instrumenti IPA oni će poduprijeti Interreg i na taj način bit ćemo aktivna strana vezano za, ovaj, za ovu uredbu. U ovom prijedlogu komisije imamo nekoliko novosti. Najvidljivija je e, redefiniranje komponente i suradnje. Stvaraju se nove dvije komponente, znači komponenta 3 vezano za najudaljenije regije i e, komponenta 5 vezano za regionalna ulaganja vezano e, za inovacije i također redefiniranje ove komponente vezano za prekograničnu suradnju i to će se odnositi sada samo na kopnene granice, a ova suradnja u pomorstvu biti će inkorporirana u jedan drugi jednu drugu aspekt, jedan drugi jednu drugu komponentu i upravo e, mi se e, to ne čini e, dovoljno vjerodostojnim. Dakle, trebali bismo ovo ponovno staviti u ovaj postojeći okvir Kolegice i kolege, Europska unija je e, proširila svoje e, pomorske granice i smatramo da nova struktura e, koju je predložila Europska komisija ne samo da bi ugrozila ove već pokrenute programe koji su pokazali dodatnu vrijednost kao u suradnju između Italije i Tunisa i još neke druge programe, ali ovime bi se ugrozili i ugrozila i suradnja sa našim partnerima s druge strane sredozemlja. E, također e, postoji druga novost, e, odnosi se na uključivanje programa za vanjsku suradnju u ovaj okvir Interrega. Ukoliko bismo s jedne strane mogli dobiti pojednostavljanje postupaka, valja imati na umu da suradnja sa trećim državama ima određene specifičnosti. I s tog razloga ja evo djelujem u dva smjera na temelju amandmana. Prvo, znači vezano za ove nove uredbe eh, IPA 3 i ND i CI. Znači programe Interreg bi trebali nadopuniti vanjsko djelovanje Europske unije i učinkovitost vanjskih instrumenata. A riječ je dakle i o eh, ciljevima i o sredstvima i o načelima koji bi trebali biti dio ovih uredbi. Također moramo imati konkretne rokove, dakle ove treće države koje su uključene u ovaj Interreg. Morate imati na umu da administrativni sustavi tih trećih država nisu jednako razvijeni kao naši. Dakle, to bi valjalo, e, to bi onda moglo nalagati potrebu za dodatnim e, rokovima. I dakle, e, s time su onda povezani određeni tehnički aspekti. Interek je dakle zbližavao narod Europe i šire. U idućem financijskom okviru e, će iznos e, pasti sa 10 milijardi na 8 e, milijardi i upravo zbog tog razloga će sredstva morati, ta sredstva morati biti što učinkovitije iskorištena. I ja sam siguran da ćemo mi uspjeti iznaći i da ćemo moći dati naš obal. Predsjedavajući, hvala zastupnika stalo. Evo, ja sam uspio u tri minute ovo obaviti. E, predsjedavajući, e, jesam li koga, e, dakle, tri zastupnika, dvije minute, e, gospodin, za, zastupnik Ademov. Prije svega, želio bih se ispričati u ime gospođe e, Šujica koja e, danas e, ne može nazočiti. Kao izvjestitelju u Sjeni ja bih se želio zahvaliti gospodinu Kastaldu. Ona je primila na znanje njegove amandmane i ima nekoliko komentara. Gospođa Šujica bi željela E, priznati e, stajalište izvjestitelja da ovaj e, nacrt uredbe Interreg da specificira udio IPA 3 i financijske omotnice NDICI e e, eh, da se dakle ona eh, stavi okvir programa Interrega i eh, ona se slaže da se oduzmu ove brojke i da se dodaju ove reference kako bi se mogla omogućiti viša razina fleksibilnosti. Također, izvjestitelj u sjeni predlaže prekograničnu eh, programe za prekograničnu suradnju u području pomorstva. gospođa eh, Šujica smatra da eh, ovo nadopunjuje ovu prekograničnu suradnju. Međutim, gospodin Kastaldo ima jedan različiti pristup u odnosu na izvjestitelja iz regija i pita E, zašto, e, pita izvjestitelja zašto je isključio riječ dotični i dodao je ovu riječ e, pomorski, pridjev pomorski. gospodin Pasku, eto, ja se javljam u ime moje kolege Tonije Picule, koji je također odsutan. Gospodin Picula pozdravlja zamisao suradnje i e, to e, svjedoči e, o tome da je europska suradnja i integracija imala korist od takve od takvog razvoja događaja. Međutim, sada postoji problem euroskepticizma i komisija, dakle, vezano za financiranje za ITC, ovo što komisija predlaže je dobro. Međutim, tu postoje određeni elementi vezano za upravljanje, za sigurnost, za prelazak granica. I na posljedku gospodin Picula eh, pozdravlja eh, jasnija eh, i e, jednostavnija pravila vezano za novi sustav upravljanja i također e, spominje mogućnost e, jačanja suradnje na području sredozemlja. Hvala vam lijepa. Hvala Jan Pašku i sada zastupnik Šolc. Zahvaljujem se na izvjestitelju na obavljenom poslu. Međutim, jedna stvar koja je važna pri ovom, važna kod daljnjeg e, rada ovog instrumenta. Kako se razne mjere poticaja e, koje su već započete i koje su sada na putu provedbe, kako će, e, će se one nastaviti u na, novom VFO-u kako bismo izbjegli da se to zaustavi mm, mm, e, kako moramo i misliti i o regionalnim poticajima e, s obzirom na to što je rečeno u vijeću o daljnjim <clears throat> sniženjima. To će se odraziti na Interreg i na programe e, koje E, se e, e, recimo provode u Njemačkoj na njemačkoj poljskoj granici kako ćemo spriječiti da dođe ne dođe do smanjenja tih sredstava jer će bi to utjecalo na cjelokupni gospodarski razvoj zemalja članica. Hvala lijepa Helmut Scholz. Ko se još javlja za riječ? E, Fabio, želiš li ti iznijeti neke zaključke? Hvala, hvala svim e, kolegama na istupima. E, općenito mi se čini evo, da je moj rad naišao na odobravanje. Evo nekoliko kratkih osvrta na ono što je rekao kolega iz e, Pučena koji e, mijenja gospođu e, Šuicu. Dakle, tu je problem vezano za ovo oduzimanje pridjeva znači ovaj koji leži do. Ja bih, ja smatram da ćemo iznaći primjereno kompromisno rješenje a e, e, što se tiče potpredsjednika Pasku u ime zastupnika Tonina Picule, e, ja općenito sam shvatio ovaj njegov prijedlog, posebice ovo pozivanje na tematiku migracija i jačanje suradnje na području sredozemlja. Mislim da ćemo tu također iznaći rješenje jer je eto i to e, dio e, mojeg područja e, rada i onog dakle, što me zaokuplja. A vezano za ovo što je gospodin Šolc rekao, pa nismo se mi zalagali za rezanje, komisija se odlučila na to i vijeće, dakle mi moramo maksimalno iskoristiti ova postojeća sredstva u proračunu. Hvala, hvala Fabio Castaldo. Dakle, rok e, za podnošenje amandmana je 15. E, listopada 11 e, sati. Evo, već kasnimo. Prelazimo sada na šestu točku dnevnog reda, razmjena gledišta sa predsjednikom odbora za vanjske poslova i obranu Kneseta. Ovo je organizirano u suradnji sa Izaslanstvom za suradnju sa Izraelom. Pozdravljam i njih. Dame i gospodo, drage kolegice i kolege, e, e, čast je pozdraviti e, i izraziti dobrodostvo gospodinu Aviju Dihteru. I ovi kolege koji su putovali u Izrael u sklopu ovog izaslanstva AFITA tijekom 2017. godine. Eto, vjerovatno se sjećate još e, dobrodošlice u Izraelu. Imamo još e, tri zastupnika na e, vratu iz Likuda i imamo gospođa Mihala Rozin i gospodin Omerc iz laborističke stranke. Dobrodošli. Šalom. Drago mi je što su s nama prijatelji, gosti iz Izraela u odboru e, za e, vanjske poslove. E, Kneset i Europski parlament imaju dobre odnose koji traju čitav niz godina. Posebice smo se uhvatili u koštac i sa mirovnim procesom i sa sigurnosti, e, i sa drugim elementima Dakle, ovo je zaista dobra prilika za, za razmatranje um, stajališta Izrela vezano za sukob u Siriji, uh, vezano za stanje na Bliskom istoku, vezano za ulogu uh, Sirije, uh, pardon, Rusije i Irana, vezano za Hezbolah, vezano za Libanon. Dakle, postoje um, brojna pitanja koja su važna za vašu zemlju. Eto, e, predajem riječ e, gospodinu e, Dihteru. Evo, naliču vam i čašu vode. Hvala. Prošle godine vaš odbor podsjetio je Izrael i mi smo raspravili stanje na Bliskom istoku. Obično govorimo o državama susjedstva mi, dakle, e, govorimo o tim e, državama susjedstva, našim susjednim državama kao našim e, neprijateljima. Međutim, imamo tri države, Siriju, Egipat i Jordan, koji su s nama ratovali, a sada imamo četiri neprijateljske države. I postoje pitanje kako je došlo do, do toga. Pa imamo Libanon koji je zbog djelovanja Hezbolaha postao nama neprijateljska država. Hezbollah je teroristička organizacija. Brojne države smatraju Hezbollah terorističkom organizacijom. Međutim, u nekim državama, pa čak i u Europskoj uniji, Hezbollah e, pokušava razgraničiti ovo vojno i političko krilo. Vjerujte mi, ja se ovim poslom bavim 47 godina i nikada e, nisam vidio kod ovih arapskih, odnosno muslimanskih terorističkih organizacija, niti jedan slučaj da postoji razgaričenje e, između vojnog krila i ovog e, sigurnosnog krila. Znam da pokušavate ovdje napraviti određene poveznice sa Irom i Šimfejnom i Etom i Haribatasunom, Međutim, Takve se e, paralele ne mogu povući na Bliskom istoku. Riječ je e, o terorističkoj organizaciji koja je nastala, e, koja se ojačala prije 20-25 godina, ali posljednjih 10 godina zaista igra jednu značajnu ulogu vezano za nestabilnost na Bliskom istoku. Iran koji ima posrednike, ima dakle pet posrednika Iran E, skoro svi od njih su protiv Izraela. Hezbolah u Libanonu, Hamas e, i Basid Džamih e, džihad u području pojasa Gaze. Šitske milicije koja je nedavno ustrojena u Siriji u proteklih nekoliko godina kako bi igrala značajnu ulogu, terorističku ulogu kako bi djelovala iz Sirije prema Izraelu te Huti u Jemenu koji e, praktički svaki tjedan e, lansiraju e, iranske rakete prema Saudijskoj Arabiji. Rakete koje su dometa između 700 pa čak do 1000 km. I sada zapravo ukoliko analiziramo tko to zapravo vuče poteze, Iran vuče poteze, Iran pokušava prenijeti rakete sa preciznim navođenjem, precizno oružje u Siriju e, i preko Sirije onda u Libanom. E, svi smo svjesni važnosti takvog koraka i mi naravno mi to nećemo dopustiti. E, uobičajno da ste me pozvali prije 7 ili 8 godina Vjerovatno bih e, raspravu otvorio um, spominjući e, izraelsko-palestinski sukob. Međutim, stanje se izmijenilo. E, sada je taj sukob pao u drugi ili treći, četvrti plan. I dok mi sada e, raspravljamo o rješenju koje će se temeljiti na dvije države, sada zapravo imate tri države. Imate dakle palestinsku samoupravu u Ramalahu e, pod Mahmud Abbasom. Hamas vodi jednu e, pseudo pseudovlast u pojasu Gaze, koje, znači Hamas koji je povezan sa muslimanskim bratstvom i predsjednik palestinske samouprave e, Mahmoud Abbas je posjetio pojas Gaze prije više od 11 godina. Znam da to zvuči pomalo čudno. Kako to da predsjednik palestinske samouprave nije posjetio pojas Gaze 11 godina? Odgovor je u tome da teroristička organizacija vlada pojasom Gaze a kada, e, su, kada je u pitanju dakle, ta e, palestinska e, samouprava, moram reći nešto. Ne znam tko od vas zapravo zna da, je, da postoje dva načina za postati zaposlenik ove palestinske samouprave. Jedan prvi način je dakle da se kandidirate i da pošaljete dakle zahtjev možda e, dobijete poziv, možda ne, možda vas zaposle ili ne, ali postoji drugi način, znači da izvedete teroristički napad, da vas zarobi Izrael ili da vas e, vojska ubije i e, to je najbolji način za postati zaposlenikom palestinske samouprave. Upravo jučer u terorista dakle na zapadnoj oboli, je otvorio vatru protiv e, radnika u jednoj tvornici i ubio dva radnika. Mladu ženu s jednim djetetom i e, mladog e, čovjeka, oca troje djece. Ta ubojica, on zasigurno zna da je zakonom, na temelju zakona postao e, zaposlenik e, e, palestinske samuprave. I na temelju tog zakona, ukoliko vas zatvore u Izraelu, vi dobijete plaću. Ukoliko ste više od 30 godina, vi imate plaću od 3500 dolara. Na temelju zakona, palestinska samouprava na temelju zakona svake godine isplaćuje 400 milijuna dolara teroristima. Pokušajte zamisliti ovdje u Briselu da su teroristi e, bili e, palestinci i da ih je dakle zatvorio Izrael ove, teroriste dakle, koje e, su izvršili teroristički napad e, na židovski muzej e, u Briselu. Dakle, oni bi dobivali plaću i na te plaće odlazi 400 milijuna dolara. Eto, to je taj režim koji govori o miru, koji govori o borbi protiv terorizma. Mora se zaustaviti ta e, potpora i mi smo u Izraelu donijeli zakon vezano za prekid e, nastavka e, zakonitog sponzoriranja terorizma od strane tijela palestinske samouprave. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala vam, gospodine Dihteru na vašim uvodnim napomenama. Evo, sada imamo 25 e, minuta za razmjenu stajališta. Imamo puno e, osoba koje su se javile, puno zastupnika koji su se javili za riječ. Evo, Javila se gospođa Gomez, gospodin Kahn, gospodin Beldum, gospodin von Orden, gospođa Fatiga, gospodin Weigl, gospodin Buh, Kassel, Tredičus. Ima li još neko? Evo, imamo dakle devet e, zastupnika. E, svakome pripadaju dvije minute da čujemo što ćemo e, dajem e, gospođi Gomeš e, riječ. E, rekli ste da, da vam je čast primiti gospodina Dihtera. Meni nije čast. Ja sam zgrožena i zaista želim to jasno reći gospodinu Dichteru, budući da znam da je on predsjedavajući Šinbeta, koji je E, odgovorna za ciljano ubijanje e, i napade u kojima e, je mnogo ljudi izgubilo život, također i u zapadnoj, na zapadnoj obali Gaze iz 2001. On je optužen za ratne zločine, čak i prema američkom pravosuđu i također 2007. mu je prijetila optužnica u Ujednom kraljevstvu. On je prvi zakonodavac koji je inicirao e, stvaranje rasističke države koja, e, po mome mišljenju, građanine e, Izraela koji su arapskog porijekla osobama drugoga reda. Ja sam diplomatkinja i prošla sam obuku za e, razgovor sa svima. Međutim, nemam nikakvo pitanje, samo želim reći da je ovo što je rekao e, pokazalo kako je on osoba koja huška na rat, kao je nije zainteresirana za mir i e, samo želi produžiti rat između Izraela i palestinskog naroda, a za koji bih ja voljela da završi rješenjem o dvije države, a on to želi proširiti na širi Bliski istok. Evo, nemam jedno pitanje, ovo je samo bila moja izjava. Zahvaljujem zastupnici Gomeš. Mislim da je ispravno da ne, e, ne dijelimo političko stajalište naših gostiju, ali mislim da je dostojanstveno i pristojno reći da e, nam je čast primiti predstavnika bilo kojega stranoga parlamenta. Tako pozdravljam svakoga predstavnika stranoga parlamenta e, do sada. Kao što znate, sada je gospodin Fassbelder na redu. Želio sam samo izraziti sučut e, žrtvama e, jučerašnjeg terorističkog napada. Pa to Aha, holandski. građani e, čije su obitelji raspadnute zbog ovoga, to je strašno. Ali gospodin Dihter, što se tiče parlamentarnog odnosa s Knesetom, jako je, one su jako važni. Drago mi je da vas vidim ovdje. Imam pitanje. Na koji će način vaš e, odbor za vanjsku politiku i obranu e, djelovati da pojača odnos između Europskog e, parlamenta i Kneseta, da, i između našega odbora i vašega odbora za vanjsku politiku. Evo, to je moje prvo pitanje i želio bih e, čuti kako ćete na to odgovoriti. I e, žao mi je da e, kolegica koja je govorila prije mene vam se obratila na takav način. Mene je sram. Evo, kako vidite daljnje investicije i ulaganja između Europske unije i e, Izraela e, vezano za ono što je izjavila gospođa Mogherini. Mi radimo na e, tom rješenju dvije države, međutim kako vi vidite da će se to odraziti na budućnost. Hvala vam lijepa, a sada za ALDE govori gospodin Ivo Weigl. Hvala lijepa predsjedatelju. I ja ću vam se obratiti na slovenskom a vi možete e, slušati prijevod. Kao prvo, htio bih vam e, poželiti dobrodošlicu na naš odbor za vanjsku politiku. E, ja sam obnašao sličnu dužnost u slovenskom parlamentu, vašoj. I želim vas uvjeriti da je glavna teza u, vašoj, u vašem uvodu bila, dakle, sigurnost države Izrael. To je nešto što svi e, e, dijelimo i u čemu se svi slažemo. Želimo da Izrael živi u sigurnosti, bez straha, bez napada i bez prijetnji, prijetnji e, od terorizma. I da zapravo vodi sretan život. A osobito vaše mlade generacije. Međutim, jednako tako, imam iste informacije koje je već spomenula naša kolegica gospođa e, zastupnica Gomeš i želim se pridružiti njezinoj zabrinutosti. E, također pitam se što će nam ostati ukoliko imamo samo agresiju e, i ljutnju. Hoće li to dovesti do rješenja problema? Kako ja shvaćam situaciju, vi imate plodnu karijeru i imali ste, obnašali ste vrlo odgovorne e, dužnosti i zadaće. Međutim, ipak ne smijete zaboraviti da kad smo danas počeli naš razgovor i u pogledu politike i diplomacije postoji jedna čarobna riječ, a ta je riječ dijalog. Dijalog nam pomaže da razriješimo probleme. Dijalog je nešto što nedostaje u dinamici između Izraela i Palestine. A vi me danas niste uvjerili da doista želite uspostaviti dijalog s Palestinom. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegi Vajgalu, a sada za e, zelene gospodin Buhner. Hvala lijepa. Imam pitanje koje se tiče odnosa s Iranom, e, to jest vaše aktivnosti E, sposobnost o zaustavljanju obogaćivanja urana. E, često su mi se obratili razni ljudi o pojašnjenju da, e, da ne zastupam taj sporazum. Taj sporazum će dati Izraelu više sigurnosti ako Izrael ne bude se nuklearno naoružavao. To će dati Izraelu više sigurnosti. Iran ako ima e, nuklearne e, atomske bombe e, dovešće druge države u opasnost. Ako dalje obogaćuje uran da će se onda bombardirati ta njihova postrojenja. Vaše stanovište prema tome. Gospodin Kosov iz GUE NGL-a, izvolite. Hvala lijepo predsjedatelju. Nemam e, pitanja za e, vašega gosta. Jer jedino pitanje e, koje želim da odgova za koje dade odgovor ratni zločinac jest ono koje je već potegnuto na sudu. Osoba koja sjedi pored vas je ratni zločinac protiv kojega se vode postupci E, u svjetlu zločina protiv e, palestinaca, a također je naredio ubojstvo nekoga iz Hamasa i e, tonama bombi ubio je 14 osoba, od kojih je devet, devetero bilo nevine djece. Osoba koja sjedi do vas također gura novi prijedlog zakona o nacionalnoj državi koja e, promiče e, rasnu segregaciju. E, tu spadaju i mučenja, i izvansudska izručenja, izvan teritorijalna ubojstva i tako dalje. Europska unija s time nema nikakve veze, tako su barem koliko je meni poznato. I to bi samo po sebi trebalo već dovoljno govoriti protiv ovog sporazuma o e, približavanju. Međutim, želim vas podsjetiti da vlada osobe koja sjedi do vas ne dopušta članovima, odnosno zaposlenicima u Europskom parlamentu 2011. posjetiti e, pojas gaze. E, a za ovu osobu mi sada tu stavljamo crveni tepih, ne želim razgovarati s tim e, ratnim zločincem i zbog toga napuštam ovaj dom. Gospodin von Hvala lijepa e, predsjedatelju. Ovo je parlament u kojem imamo 753 zastupnika i e, uvjeravam gospodina Dihtera da ima mnoge prijatelje u ovome parlamentu i da je dobrodošao. On je gospodin sa e, dugom, e, dugim e, iskustvom i on je jedan čovjek koji se dugo, dugo bori protiv terorizma. Ja se udaljavam od opaskih kolega koje su lijevo orijentirani i toliko su opsjednuti njihovom agendom da ne vide stvarnost života u jednom vrlo, vrlo teškom području svijeta. Gospodin Dihter, jedino se ne slažem s vama u pogledu e, nerazlikovanja ili e, zapravo želje da razlikujete Sinn i Iru od e, terorističkih organizacija. Tu je zaista jedna vrlo, vrlo tanka razlika. E, i tu se samo na neki način e, pretvaramo da imamo političke e, pregovore, a da se ne bi dojmalo da razgovaramo sa običnim teroristima kao što je slučaj sa šimfenom Imam drugo pitanje za vas, a odnosi se na vaš odnos s Rusijom svjestan sam da sada u Izraelu imate dosta e, veliku populaciju građana e, ruskoga porijekla. Nadalje, vaš e, premijer je već više puta imao susrete s gospodinom Putinom i čini se da su na neki način povezani. Pa vas molim da nam malo pobliže objasnite tu poveznicu Rusija je vrlo blizu Iranu i ne igrali zbog toga jednu e, riskantnu igru, budući da tamo uživaju veliku potporu. Evo, zanima me kako možete pomiriti tu njihovu e, vezu s Iranom i s vama. Hvala lijepa, e, Bač Khan. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Gospodine Dichter, kao prvo želim vam izražiti sučut svaki gubitak života bilo gdje mora biti osuđen. Ali iskreno govoreći, gospodine Dichter, e, nekako sam razočaran e, vašim obraćanjem ovome odboru. Zašto niste spomenuli e, razaranje kanala Ahmuda i njegove posljedice i kršenje međunarodnog prava i također veliko kršenje četvrte ženevske konvencije e, razaranje javne imovine. E, kad govorimo o kane Ahmadu, e, imat ćete govorit ćete o jedinice u dominu i Malijadominu. Evo, na taj način će to područje biti pod strogom kontrolom. A i niste spomenuli novi zakon nacionalne države koji E, ide suprotno e, svim onim aspiracijama izraelskih Arapa. E, kako možete opravdati tako, tako diskriminativan zakon protiv manjina i što što će biti s izraelskim Arapima? E, potpuno se slažem e, s vašim pravom da se branite od rata i od terorizma i e, žao mi je čuti komentare gospodina Van Nordena. Mislim da je prijateljstvo uvijek temeljeno na to da možemo zajedno razgovarati i nije uvijek temeljeno na jednostranosti. Mislim da su zabrinutosti mojih kolega e, vezane za to zašto u e, vašem nastupanju kršite toliko međunarodnih zakona i zašto se e, smatrate nekima koji je izvan, iznad toga prava, a to pravo druge obvezuje. Vaš demokratski sustav se ne pokazuje kao demokratski upravo zbog reakcija vaše vlade i vaših vlasti. Hvala gospodine Kan. I posljednja dva govornika, gospođa Fotiga i gospodin Hvala predsjedatelju. E, dobrodošli predsjedatelju Dihter, dobrodošli u Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta. E, ja bih se e, nadovezala na zabrinutosti kolege koji je govorio o vašoj povezanosti s Rusijom. Međutim, htjela bih vam postaviti pitanje o unutarnjoj situaciji u odnosu na Iran i imate e, vrlo e, dugo, e, dugotrajni protest javnosti u tom pogledu. Možete li možda više pojasniti situaciju u Siriji? Što će na koncu biti Asadova budućnost nakon ovih nedavnih događaja? I kako vi procjenjujete situaciju u provinciji Idlib posebice? Hvala vam. Gospođa eh, eh, Fatiga, hvala vam. I gospodin Futevičkus, hvala vam. Eh, dobrodošli, gospodine Dihter, u Europski parlament. Jako je važno imati otvoren, iskren dijalog unatoč okolnostima u kojima se ponekad nalazimo. Kao prvo izražavam suosjećanje svim žrtvama ovih terorističkih napada koje smo nedavno vidjeli. E, imam za vas dva pitanja. Kao prvo, kako e, gledate na sadašnju e, tendenciju porasta antisemitizma diljem svijeta? Kakve uvjete to stvara za Izraelce koji žive u različitim državama i što nam što možete preporučiti u tom pogledu. Drugo pitanje odnosi se na vašu e, vezu s Turskom, odnosno odnose s Turskom. Bile su popraćeni mnogim sumnjama, a nedavno smo vidjeli vrlo e, stroge izjave e, gospodina Erdana i ovaj trijalog između gospodina Erdana, gospodina Putina i vodstva Irana doista stvara zabrinutost e, među nekim ljudima ovdje na zapadu. Kako biste vi okarakterizirali vaš odnos, odnosno stanje e, između vas i Turske sada? Zahvaljujem kolegama zastupnicima. Želi li se još netko javiti za riječ? Ako ne, gospodine predsjedatelju, ovdje je bilo e, mnogo pitanja širokog spektra, a i također nekih izjava. Evo, ja bih vam sada dao 10 minuta na raspolaganje da pokušate odgovoriti na ova pitanja što možda e, neće biti moguće. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala vam e, na pitanjima. Pokušat ću podijeliti neke odgovore e, zajedno sa svojim kolegama koji su došli iz Kneseta, iz Izraela ovamo. Također bi se osvrnuo na izjave, a ne pitanja. 47 godina svoga života posvetio sam borbi protiv terorizma i vidio sam različite oblike, sve oblike terorizma u Izraelu, na zapadnoj obali, u pojasu Gaze, u Libanonu i diljem svijeta. I to e, je vrlo usko povezano s različitim zemljama e, koje i ovdje imaju svoje zastupnike ne možete se sami boriti protiv terorizma. To ne može Izrael, ne može ni Belgija, ne može Njemačka, Francuska, ni Španjolska, pa ni SAD. Ali ne možemo to e, provesti ni u arapskim zemljama. Zato što terorizam ne poznaje granice, Al-Qaida nije poštivala granice, e, ISIS koji pokušava e, uspostaviti islamski kalifat također ne prepoznaje nikakve granice. Vrlo sam ponosan na sve one koji se bore protiv terorista. I jako mi je žao zbog svih slučajeva u kojima mi i ja kao e, voditelj E, odnosno donositelj odluka, nismo uspjeli e, polučiti rezultate pa su teroristi uspjeli ubiti ljude kako u Izraelu tako i u susjednim zemljama. Siguran sam da ovdje u ovom e, u ovoj zemlji također imate mnoge ljude koji su sudjelovali u ratovima i u operacijama usmjerenim protiv terorista nema e, bezgrešnog rata, rata koji ne počini pogreške. Međutim, nikad u svom životu nisam išao s namjerom da e, naškodim e, nevinim ljudima. Ja sam također preživio holokaust i znam da se ne može ništa usporediti s patnjom koju je prošao židovski narod prije samo 80 godina i kada smo uspostavili svoju državu, kada kažem mi, mislim oni od nas koji su tada bili prisutni, ja sam došao kasnije, odlučili smo da će država Izrael biti nacionalna država za židovski narod. To ne znači da drugi ljudi ne mogu živjeti u Izraelu. Međutim, prepoznavanje, odnosno priznavanje države Izrael kao nacionalne države je jedinstveno, jedinstveni fenomen za e, židovski narod. I to je ono što kaže temeljno, e, temeljni zakon. Temeljni zakon ne spominje e, privatna prava bilo kojih građanina, odnosno državljana Izraela, bili oni židovi, ne židovi, muslimani i tako dalje i preporučam vam da pažljivo pročitate taj naš osnovni zakon. E, Bićete jako iznenađeni. Kad sam govorio o e, paralelama e, između terorizma u Europi i onom na Bliskom istoku, upravo ste, ne postoje tu bio sam u pravu, ne postoje nikakve sličnosti. Jer kad se radi o Iri i Eti, oni koriste taj kod, odnosno nekakav kodeks, nekakav e, kodeks ponašanja koji nastoji spriječiti ubijanje ljudi, barem od vremena do vremena. Ali u 47 godina koliko se borim protiv terorista na Bliskom istoku, teroristi iz arapskih zemalja, iz palestinskih organizacija, nikada nisam vidio jedan primjer, čak ni jedan primjer u kojem se iko pridržavao nekakvog kodeksa da bi spriječio smrtu, smrt jedne nevine osobe. Kada govorimo o Iranu, eh, ja bih gospodinu Balevu prepustio riječ, koji je također eh, član knesta, da vam malo pobliže razjasni situaciju eh, u kojoj Iran vodi izgradnju oružja za masovno uništenje. A svi znaju da je ova pogodba, odnosno sporazum, nešto što će samo odgoditi e, taj niz događaja na neko vrijeme, neće ga zaustaviti. Evo, e, ako se slažete, ja bih zamolio kolegu Baleva da vam pobliže objasni ovu situaciju. E, ja imam iskustva u davanju riječi drugim zastupnicima, ali naravno, samo kratko vas molim. Molim vas da pritisnete gum za mikrofon. Hvala vam lijepo. Kao prvo spomenuo bih da sam ja e, član laborističke stranke, mi smo u opoziciji e, i najveći njezin dio. E, s velikom dozom kritike promatram rad izraelske vlade. Međutim, postoji nekoliko pitanja o kojima se svi slažemo. Iran je država koja pokušava destabilizirati e, Bliski istok, a to je nešto što ne moram, na što ne, moram previše trošiti riječi. Jedini razlog e, iz kojeg Iran želi stabilizaciju jest e, zbog povećanja vojnih moći u Siriji, a to su u stvari projektili i projektili protiv zrakoplova i dugog dometa. Dakle, e, e, restrukturiranje Sirije nije im ni na kraj pameti. Jedini razlog zbog kojeg oni to žele učiniti jest da bi oni imali svoje prste na e, preklopniku, dakle na gumbu kojem mogu cijelo područje podići u zrak. A to mogu vrlo lako ako se u, ustoliče u e, Siriji. E, ako mi dopustite, rekao bih još samo nešto, ali to u obliku pitanja svima vama. Ono što mene jako frustrira jest e, dva milijuna palestinaca u pojasu Gaze koji su u strašnim humanitarnim e, uvjetima e, prisiljeni živjeti. I doista me čudi da e, se Europska unija usuglasila stotine milijuna eura uložiti u izgradnju gaze. Ne možete to učiniti zato što mislite ili želite da ta investicija prođe preko e, predsjednika palestinske uprave Mahmuda Abasa, a on ne želi primiti vaš novac i ulagati ga u svoje građane u Gazi. Evo to e, mene jako frustrira, mislim da bi trebalo frustrirati i vas. I bio sam doista iznenađen da nitko od vas nije postavio to pitanje. Zašto? E, predsjednik palestinske uprave ne želi primiti vaš novac i e, uložiti ga u gazu kako bi poboljšao e, životne uvjete za dva milijuna palestinaca koji tamo žive. Hvala. Budući nemamo puno vremena, ja ću odgovorati na značajno pitanje. Zašto odbor kojim ja predsjedava ne pomaže vašem odboru ili parlamentu. Ja, bih se koncentrirao na prototeroristički sustav. U, nažalost, u Izraeli smo platili krvlju našeg naroda e, pouku kako se boriti protiv terorista. E, mislim da E, Evropska unija ne, mora učiti tu lekciju na vlastitoj krvi. Nažalost smo e, mnogo toga naučili kako se boriti protiv tog terorista. E, I to iskustvo je otvoreno i za vaše profesionalce. U nekim zemljama imamo vrlo razvijene odnose mi učimo profesionalce kako spašavati živote. Koji puta iskustvo se ne može kupiti nikakvom, nikakvom lancu dućana, niti u Ekeju, ni, nigdje drugdje. To se iskustvo dobiva u borbi protiv terorista. Nažalost smo mi toliko eh, protrpjeli u mnogo događaja bombardiranja da smo morali naučiti kako se to radi, a to nije lako. E, godinama nam je trebalo da razvijemo naš vlastiti sustav e, takove borbe, I, a vi ga dobivate besplatno. Hvala vam gospodine Dichter. E, članovima Kneseta također zahvaljujem što su došli u, nama u parlament. zahvaljujem i želim vam ugodan boravak u e, Briselu. I mi vas e, također želimo opet vidjeti u Izraelu. Hvala. and then 22nd of August 1949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 Okay, ladies and gentlemen, we're running late. Dame i gospodo, kasnimo, 12 minuta kasnimo. <clears throat> Evo, naši su gosti napustili salu. Dolazimo do točke broj 7. Ja bih na početku nešto rekao E, obraćam se e, svim kolegama. E, nastojim voditi ovaj odbor na uravnotežen i način. Ali malo me rastužilo ovo što se sada dogodilo. svi kolege mogu slobodno izražavati svoje mišljenje u ovom odboru, ali čuli smo zaista neobično oštar Eh, diskurs ovdje. Oštre riječi su korištene. Eh, to ćemo, o tome ćemo razgovarati na proširenom sada eh, sastanku predsjedništva. Koliko sam puta Eh, bio na sastancima gdje se nisam slagao s mišljenjem. Imali smo i iranske goste, eh, mogli smo imati slične primjedbe, ali nastojimo poštivati sve naše goste bez obzira na njihov eh, politički stav i prošlost. E, e, moramo se dogovoriti kako ćemo postupati s gostima. E, gosti iz Izraela moraju dobiti jednak tretman kao svi drugi gosti. Ana Gomeš, vi ste rekli što ste htjeli. O tome ćemo razgovarati drugom prilikom. Ja, ja sam rekla da nisam počašćena. Rekla sam da je to moj ne samo vaše ponašanje nego i drugih. E, ja sam rekao ime e, mojeg izaslanstva, govorio sam i u ime drugih kolega. Ja ću odati poštovanje svakog gosta kojeg pozovemo u ovaj odbor. E, želio bih da i drugi tako postupaju. E, Izvještaj o Albaniji. E, Knut Fleckenstein ima riječ. Hvala lijepa predsjedatelju, dragi kolege i kolegice. E, kod sutrašnjem glasanja htio bih vam nešto reći o onom što smo dogovorili između izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni što smo za manje od jednog sata riješili sve kompromise e, sve kompromisne amandmane. Ja to ne e, kažem zato da e, pohvalim svoje formulacije, već da kažem da smo našli način kako tretirati zemlje Zapadnog Balkana. Već četiri godine Eh, je Albanija kandidat za pristupanje Evropskoj uniji. Ako eh, eh, pogledamo što se dogodilo do sada, to odražava sadašnje stvarnost. To je odražavanje sadašnje stvarnosti. E, e, zaključak vijeća na početku ljeta e, jer je taj radi napredak u vijeću pohvaljen. U lipnju sljedeće godine će doći do zaključka i počet će pregovori o pristupanju u ovom izvještaju e, pokazujemo s jedne strane ono čime smo jako zadovoljni. Ono govori se o napretku reformi, ali s druge strane također pokazujemo ono što još očekujemo od albanskih prijatelja. Točno je da je najvažnije kod svih reformi da ne radi o tome da Europska unija i njen predsjednik budu razveseljeni, već da se poboljša kvaliteta života stanovnika zemlje. E, e, reforma pravosuđa je vrlo ambiciozna, ona već pokazuje rezultate. E, ta reforma je u punom toku ona je ne samo da je uspješna, već e, obećava i da do ovakvih e, kaznenih dijela neće doći u budućnosti. E, treba još napraviti više u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Zatim radi se o, o pravima na vlasništvo i tu treba još mnogo učiniti tu treba e, provesti ono e, što je planirano. E, zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni na konstruktivnom radu na pravima manjina. Nismo imenovali svaku pojedinu manjinu jer sve važi za sve manjine. One su različite snage, različitih veličina, ali prava važe za sve. Radilo se i o politici e, za okoliš. E, e, treba na području energetike trebamo više transparentnosti. A u zaključku nešto pozitivno Susjedstvo je važna točka u našim razgovorima i, i s našim albanskim prijat, kolega, kolegama. E, to znači E, treba e, se e, zalagati za stabilnost regije. To ne čine samo Albanci, to rade i druge zemlje u regiji. Još jednom zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni na konstruktivnom radu i suradnji. Nadam se da ćemo imati pozitivan ishod pri glasanju sutra ujutro. Hvala lijepa Knut Fleckenstein. A sada dolazimo do rasprave. E, Edvard Kukan za EPP je prvi. Hvala lijepa e, gospodine predsjedatelju. Izgleda da je suradnja bila dobra. E, vrlo cijenim suradnju gospodina Fleckerštena sa izvjestiteljima u Sjedni. E, rezultat je uravnotežen, uravnotežen izvještaj. Mnoge su prepreke nadiđene. U ovom e, izvještaju e, šaljemo četiri poruke Albaniji. Albanija je napredovala u integracijskom procesu, pa pozdravljamo otvaranje pregovora sljedeće godine to se odražava u amandmanima. Potičemo nastavak reformi, naročito na ključnim područjima pravosuđe, vladavina prava i javna uprava. Istovremeno e, trebamo pažljivo pratiti provedbu reformi i istaći problematična područja, ali također odati e, priznanje za rezultate. Moramo biti realistični. E, E, albanska vlada se mora boriti protiv korupcije i organiziranog kriminala koji priječe napredak. Trebamo konkretne rezultate na tim područjima, također i u borbi protiv krijumčeranja droga, ali i protiv pranja novca koje je nažalost rašireno u zemlju. I četvrto, politička polarizacija može usporiti reforme i integraciju. Jasan primjer je e, e, reforma izbornog prava i usvajanje preporuka OECD-a u vezi sa posljednjim izborima. Trebamo suradnju svih stranaka na procesu integracije mora biti jasno da očekujemo od svih stranaka da e, rade u okviru demokratskih institucija. Još jednom zahvaljujem i svjestitelju. E, mislim da je ovo poticajna poruka Albaniji i Europskoj komisiji. Hvala Edvarde Kukanu. Charles Stenak za ECR. Hvala je. E, Eleni Čučaros je izvjestiteljica u sjeni za moj klub. Mi smatramo da je Balkan vrlo važno i osjetljivo područje za Europsku uniju. Albanija mora biti pridružen član i integrirati se s vremenom u Europsku uniju. Međutim, to je izazovna država. Ima elemente e, demokratskog deficita. Vlada i stranke e, moraju suzbijati korupciju, e, država mora poštivati ljudska prava, uključujući prava manjina. E, izvještaj gospodina Fleckensteina pokriva sva ta područja potiče zemlju da počne proces integracije u Europsku uniju. Mm, mm, eh, mi zagovaramo demokraciju tu, u toj zemlji, ne možemo ništa nametnuti. Eh, kompromisni amandmani i izvještaje u cjelini su vrlo uspješni i sva mišljenja koja su navedena u izvještaju će pomoći pri pregovorima kako bi Albanija ostvarila svoj cilj da postane članicom Europske unije. E, pozdravljamo sve pozitivne korike e, e, albanske vlade u približavanju Europskoj uniji, a podcrtavamo da vlada mora E, pregovarati sa Grčkom na osnovi međunarodnog prava i poštivati prava e, Grka u svojoj zemlji. E, izvjestiteljica u Sjeni zahvaljuje gospodinu Fleckensteinu na suradnji. Hvala, Charles stanak. Od Aldea nemamo zahtjeva za riječ. Igor Šolteks ima riječ. Hvala što ste mi dali riječ e, predsjedatelju. Zahvaljujemo izvjestitelju na odličnom radu na ovom izvještaju. Da, Albanija je zaista na, e, postigla velik napredak, ali ima još uvijek prostora za poboljšanja, naročito u pravosudnom sustavu, vladavini prava, javnoj upravi, e, odnosu u prema manjinama i tako dalje. Korupcija, mm, krijumčarenje droga e, i organizirani kriminal e, su još uvijek e, problem u toj zemlji. Tome treba posvetiti pažnju, riješiti taj izazov. Ipak ovdje smo da potičemo političke stranke da međusobno surađuju da zajednički rade prema istom cilju, e, to jest da e, se približe Europskoj uniji, da postignu, da se integriraju e, i provedu reforme koje su potrebne. Naročito nam je drago što je ovdje uključen uključen naš jezik o zaštiti okoliša i civilnom društvu u izvještaj. U nekim izvještajima iz prošlosti e, ta je tema mm, zanemarena. Vlada u Albaniji mora shvatiti da ne smije raditi protiv zaštite okoliša. To i je suprotno evropskim standardima. I to trebamo zahtijevati od albanske e, vlade. E, ona mora poštovati e, međunarodne okolišne zakone i pravila. Albanija je zemlja velikih šansi, mogućnosti, a budućnost je u rukama političkih E, e, albanskih političara. E, Evropski parlament će i dalje pomagati albanskoj vladi da napreduje u budućnosti prema cilju integracije. Nemamo daljnjih javljanja za riječ. Gospodine Pidideo, ima riječ. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Činjenica da e, se u izvještaju e, spominju ljudska prava. To je vrlo pozitivno. E, najveća manjina u Albaniji su Grci, a njihova se prava gaze. Stoga Eh, je ispravno da izvjestitelj poziva albansku vladu da poštuje ljudska prava. Ne slažem se sa izvjestiteljem da a se Albanija trudi da razvija dobrosusjedske odnose. Mislim da je ovdje u, vrlo često rečeno da Albanija ima teritorijalne ambicije i zahtjeve. Eh, u, prema susjednim zemljama, uključujući Grčku, ako tu ne bude napretka i poboljšanja, onda mislim da nije prihvatljivo da otvorimo pregovore o pristupanju s Albanijom. Hvala. Tko se još e, želi javiti za riječ? E, čini se da to nije slučaj. I idući korak E, bit će glasovanje sutra u 14.30. E, hvala vam lijepa. Dolazimo na osmu e, točku dnevnog reda, izvješće o izvješću Komisije o Crnoj Gori i čas mi je dati riječ Charlesu Tanaku. Hvala, hvala gospodine predsjedavajući, obzirom čas mi je dakle govoriti obzirom na okolnosti sutra. Hvala izvjestitelju Sjenu na pozitivnom angažmanu. Ovo je dakle dobar kompromis. E, imali smo i ozbiljne amandmane vezano za najprepodnija pitanja i e, ovo svjedoči o e, napretku Crne Gore u procesu pristupanja Europskoj uniji. Postoje ograničeni broj problematičnih prijepornih pitanja E, borba protiv korupcije, sloboda medija, to su i dalje najveći problemi i također želim naglasiti e, da e, je vlada Crne Gore ostvarila veliki napredak vezano za vladavinu prava i idući korak biti će jedan važan, ali izazovan korak, ali siguran sam da će Crna Gora ostvariti taj korak. Ovo odražava prepreke E, i visoku razinu standarda vezano za proces proširenja i e, sada se e, daje veći naglasak državi pristupnici vezano za ispunjavanje članak poglavlja 23 i 24. Ovo je moje zadnje izvješće nakon deset godina Zbog Brexita, eto, ja više neću biti ovdje, ali siguran sam da će e, Crna Gora biti e, prva država koja će, e, da tako kažem, zamijeniti Ujedinjenu kraljevinu nakon Brexita. Eto, Žao mi je zbog ove e, loše i destruktivne odluke moje e, zemlje. Znači, vezan nadalje amandmani 3940 vezano za poglavlje 10, e, to je zaista važna promjena i nadam se da svi kolege to mogu podupriti i molim vas recite mi unaprijed prije glasovanja sutra ukoliko imate bilo kakvih bojazni. Evo, hvala vam svima na sudjelovanju Hvala vam zaista, eto, jer i ovo izvješće, a i ostale izvješće Crnogori Gore su bila zaista jednostavno za, izvjestitelje. Hvala, eh, hvala izvjestitelju, eh, vi ste zaista bili uključeni eh, u djelovanje vezano za Crnu Goru. Gospodina Devon se javlja za riječ, gospodin Kukan i gospodin Radoš, gospodin Šoltes, gospodin Fleckenstein, U redu. Dajem riječ gospodinu Ademovu u ime gospodina Kovačeva. Hvala. E, na početku ispričavam se zbog eh, odsustva gospodina eh, Kovačeva eh, jer on je na misiji u Izraelu, on je zamjenik izaslanstva EPP-a. E izražava se dakle zahvalnost gospodinu Taneku na ovom izvješću. U ovom izvješću i amandmanima postoje e, elementi vezano za objektivnost. E, primjećeno je da e, većina političkih skupina u sklopu odbora su priznala ključne probleme. Borba protiv organiziranog kriminala, trgovina ljudima, borba protiv pranja novca, sloboda izražavanja, sloboda medija, status e, javne televizije e, u Crnoj Gori te e, tretman novinara. ovi sastanci sa izvjestiteljima u Sjeni bili su vrlo konstruktivni i eto, na temelju njih uspjeli smo okončati ove kompromisne amandmane. Ovaj konačni tekst je uravnotežen i pozivam kolege da ih usvoje. Crna Gora je e, ostvarila zaista značajan napredak i e, sve političke e, skupine bi to trebale priznati, međutim postoje još određene reforme koje treba provesti. Hvala gospodin Fleckenstein, izvolite. Hvala izvjestitelju Sjeni, nažalost, odsutan. Želimo ukratko reći da smo zahvalni gospodinu Teneku na odličnom poslu i e, hvala e, mu na odličnoj suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni i mi ćemo e, sutra pozitivno glasovati i radujemo se tome. Hvala. Gospodin Radoš u ime skupine Aldoš. Ja bih želio zahvaliti gospodinu Tanoku ne samo na dobroj suradnji na ovom izvješću, nego za zajednički rad zadnje četiri godine, a i naravno i njegov rad u proteklih deset godina i na optimizmu koji je on iskazivao u pogledu pristupanja Crne Gore Europskoj uniji. Taj proces ide na neki način relativno sigurno, ali prilično sporo. Postoje razne poteškoće neki ključni segmenti reformi se provode jako sporo kao što je e, posljedanje nezavisnosti pravosuđa, borba protiv korupcije, sloboda medija, Crna Gora ima i svoje unutrašnje probleme, ali svakako e, da e, je jedina perspektiva Crne Gore kao i svih ostalih pet zemalja Zapadnog Balkana zapravo njihovo mjesto u Europskoj uniji i mislim da Europski parlament e, sa ovim izvješćima šalje pozitivne poruke i mislim da to tako treba nastaviti. Hvala lijepo. Hvala lijepa. the Greens, Mr. Hvala. E, Klub zastupnika Zeleni, gospodin e, Šoltes. Hvala. Hvala na ovom kompromisu. Posebice e, smo zadovoljni zbog e, kompromisa glede e, poglavlja 28, zaštita okoliša vezano za zaštićena područja. Imamo dakle jasan izričaj u poglavlju u stavku 28 vezano za solane u Ulcinju i također amandman 118 E, Europska e, investicijska banka e, smatraju neodrživima ove projekte izgradnje hidrocentrala te Amandman 199, problem vezano za Skadarsko jezeko, jezero, nadalje vezano za korupciju. Ja želim poduprijeti amandman 25 Andrija Kovačeva i Anma 69 eh, vezano za eh, vladavinu prava, eh, vezano znači za agenciju za borbu protiv korupcije. Oni su obavili odličan posao. To je zaista bitno vezano za dokazivanje vjerodostojnosti Crne Gore i zbog toga bi takvi stručnjaci trebali dalje biti na tim položajima Također, e, važenje je ovaj amandman 43.12. Hvala, Igor Šoltes. FDDNF. E, Edward Kukan, e, završna riječ. Hvala, bit ću kratak. Mi se slažemo s onim što je rekao gospodin Kovačev, izvjestitelj u Sjeni. Također, hvala Charlesu Tanaku na e, njegovom tradicionalno visoko profesionalnoj razini rada. E, dakle, Crna Gora e, kroči prema članstvu Europskoj uniji sigurnim korakom. Postoji još posla za obaviti u području vladavine prava i borbe protiv korupcije. To je već spomenuto. Međutim, ja bih to također ponovio da e, valja e, snažno osuditi e, plašenje i verbalne napade protiv novinara i fizičke napade. Mi smo također pozvali na istragu prethodnih napada. Također konstatiram da autonomija i neovisnost javnog RTV-a je ključna vezano za slobodu medija. Također imamo i dobre vijesti iz, e, vezano, iz Crnogorskog parlamenta, okončan je e, bojkot. E, želimo također pohvaliti Crnogoru vezano za potpuno usklađivanje sa CRS-om i CRDP-om i to je vrlo bitno vezano za regionalnu e, suradnju. Dakle, to skupa, e, ovo sve skupa je na dobrom tragu. Hvala Eduard Kukan, e, zaključno Charles Stanak. Hvala, moram reći da je evo jedna od najboljih, najljepših oproštanih zadataka, ovo je bilo zaista slatko, Zaista e, cijenim ovu potporu, primam na znanje komentare Edvarda Kukana vezano za e, plašenje e, i za prijetnje novinarima i također da slažem se sa zastup, sa zastupnicima e, zelenih vezano za ove e, projekte, ali evo zaista e, ovo je izveće koje je naišlo na široku potporu parlamenta i zaista stanje u Crnoj Gori se poboljšava iz godine u godinu i sigurnim koracima kroči prema članstvu u Europskoj uniji. Hvala, Ćao, Stanak. Dakle, evo, E, ovome će se sutra poslije podne glasovati na AFET-u. I sada dolazimo do e, devete točke dnevnog reda. E, izvješće o izvješću komisije o bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji za 2018. Dakle, znači dajem riječ izvjestitelju gospodinu Ivu Vajglu sutra glasovanje. Hvala Ponovno ću vam se obratiti na slovenskom jeziku, dakle, e, eto, možete uzeti slušalice. E, na početku e, izražavam zahvalnost svima onima koji su dali obol ovom izvješću, izvješću o Makedoniji. Ovo izvješće, dakle, ove godine otvorenje, u manjoj mjeri polemično, daje jedan, jednu veću razinu potica Dakle, hvala na ovome posebice kolegama iz eh, Grčke sporazum između vlade u skopju i vlade u Atenije kod svih nas izazvao visoku razinu optimizma i, e, i eto imali smo e, očekivanja da će ovo dugo razdoblje čekanja u čekaonici za Makedoniju, da će se to razdoblje čekanja okončati i da će e, Makedonija krenuti putem punopravnog članstva u EU i u NATO savezu. Želim reći da e, vezano za ovaj proces u proteklih nekoliko godina kada je dakle e, Makedonija prevladala političku krizu, želim reći da je i naš parlament igrao tu važnu, aktivnu ulogu vezano e, za parlamentarnu diplomaciju. Kao što smo dali doprinos sporazumu iz Pržina, ali također i projektu Jean Monnet e, koji se i dalje e, provodi. Makedoniji će naravno e, nakon što usvojimo ovo izvješće i nakon što prevlada novu političku krizu u kojoj se nalazi trenutno nakon referenduma. Referendum koji je prema nekim ocjenama uspio, a prema nekim ocjenama nije e, uspio. E, nakon e, dakle, te faze počinje ozbiljan rad i polaganje računa vezano za usklađenost sa pravnom stečevinom i standardima EU na svim područjima. Zaključno, dakle, e, želim e, izraziti e, želju da sutra poduprete ovaj amandman kojeg sam podnio u posljednjem trenutku, jer danas i sutra dakle, čekamo kakvi će biti idući koraci makedonske vlade. vezano za ili e, osiguravanja potrebne većine u parlamentu za usvajanje ovog e, sporazuma i za promjenu ustava ili e, za sazivanje izvanrednih raspisivanje izvanrednih izbora dakle ovo izvješće, snaga ovog izvješća je da se i dalje nastavlja potpora makedonskoj vladi za članstvo u NATO i Europskoj uniji i da će e, Makedonija uživati potporu ukoliko će raditi na tome e, kod kuće da će uživati potporu vezano za e, članstvo u ovim organizacijama. Hvala. Za razliku od drugih država, dakle, glede ove, ove države javilo se puno govornika. Ispričavam se. Da, ovo je Ivo Weigel, a ne Loise Peterle. <laughs> da. Dakle, Edvard Kukajn, uh, Fleckenstein, eh, Tanok, Igor Šoltes. Tko se još javlja? Koji klub zastupnika? Da, naravno, poznajem vas. javili se još tko od grčkih kolega? E, hvala, Edward Kukan. E, gospodine predsjedavajući, bit ću kratak. E, mislim da je gospodin Weigel ozbiljno djelovao i ovo izvješće je jedan dobar rad, stručan rad sa tekstom i sa amandmanima i sa izvjestiteljima u sjeni i mislim da bismo ovo trebali podupriti a prošli tjedan e, bio sam u Sofiji, e, tamo se održao sastanak e, predstavnika parlamenta država Balkana i tamo je raspravljeno o tome da je stanje u državi dramatično. Slažem se sa onim što je Ivo Vajgel rekao vezano za danji razvoj događaja nakon referenduma. Kako god mi to procijenili, moja jedina opaska e, bila bi sljedeća. Dakle, ukoliko će biti potrebno e, raspisati e, prijevremene izbore, to će onda značiti jedno dugoročno kaotično stanje u zemlji. Dakle, moramo ovo izglasovati sutra i rezoluciju Imat ćemo dovoljno vremena za uh, ažurirati ovo izvješće prije plenarne eh, sjednice sukladno dakle razvoju događaja u državi. Uh, hvala Eduardu Kukanu, Knut Fleckenstein. Hvala uh, predsjedatelju, hvala gospodinu Vajglu i kolegama. Obratit ću vam se u ime kolege Tonina Picule zbog nezgodnosti s letom, on će stići tek večeras e, kasno. Evo, zahvaljujem izvjestiteljima na dobroj suradnji i na njihovom radu i e, podržavam prijedlog da se sutra glasuje. Znam da smo vodili ovu raspravu o najboljem načinu da se to provede, ali što se tiče e, ovog usmenog amandmana smatram da je upravo to pravi način. Osobno mi je žao da je uvjerljivi rezultat e, referenduma nije bio popraćen malo boljim odazivom, a situacija u kojoj se vladi, vlada oslanja na potporu opozicije i e, slabom odazivu e, nadam se da ovaj sporazum neće biti jedna kolateralna žrtva jedne šire političke krize u kojoj je naravno i opcija ranih izbora moguća, kao što je gospodin Kukan već spomenuo. No, vratimo se na izvješće o napretku o kojemu ćemo sutra glasovati. U slučaju Makedonije u prošloj godini možemo govoriti o napretku koji je najvidljiviji među svim državama koje nastoje postati namjeravaju postati punopravnim članicama Europske unije. E, zadaća sadašnje vlade nije nimalo jednostavna nakon godina u kojima nije bilo napretka, već upravo suprotno. Izvješće e, hvali napredak e, u normalizaciji odnosa, dobrosusjedskih odnosa, posebice s Bugarskom i Grčkom. Mislim da e, politička klima u ovoj zemlji općenito omogućuje otvoreniju komunikaciju s građanima i mi podržavamo kulturu dijaloga. Ovo naravno nije nešto za što je odgovorna samo vlada, već isto tako i novi voditelj e, opozicije koji mora odigrati svoju ulogu. Jednako je važno spomenuti da e, i ono što još preostaje učiniti. Kao prvo, pokrenuti unutarnje reforme koje će poboljšati političku klimu u zemlji općenito, a i omogućiti otvoreniju komunikaciju te podršku kulturi dijaloga. Jednako je važno spomenuti da su nam potrebne daljnje reforme i u gospodarskom smislu, u pravosudnom smislu i u smislu unutarnje politike, te također poboljšanje e, položaja medija. U zaključku, ova je vlada pokazala da ima političku hrabrost donositi ozbiljne odluke i zbog toga nakon referenduma moramo nastaviti pokazivati i davati našu punu podršku i e, pozdraviti e, predpristupne pregovore koje slijede iduće godine. Zahvaljujem izvjestitelju na suradnji, mislim da imamo dobar tekst i mislim da ćemo sutra e, usvajanjem ovog izvješća poslati poruku podrške makedonskoj vladi i narodu. Hvala. Hvala e, Knutu Fleckensteinu, a sada e, ponovno gospodin Charles hvala vam lijepo, ja ću se pridružiti kolegama u podršci ovom uravnoteženom izvješću kolege Bajgla e, Nadam se da će on biti usvojen e, vezano za kompromisne prijedloge, ali kompromisni prijedlog broj 5 koji je vezan za ono delikatno pitanje imena direktno je povezan s napretkom. Međutim, bez e, gledanja na to pitanje u kojemu slijede različita mišljenja, Makedoniji predstoji jedna akademska vježba. 13. prošloga mjeseca e, jako je bilo teško e, pročitati kakav će biti e, rezultat referenduma. Međutim, tijekom vikenda postalo je jasno da se taj sporazum neće ostvariti. I isto tako počelo se razgovarati o novim izborima. Gospodin Matthew Nimitz, e, poseban izvjestitelj EU-a, rekao je da će nam možda trebati još 20 novih godina e, da ponovno dođemo e, tu gdje smo sada, ukoliko propustimo ovu političku priliku. Isto tako, pridruživanje Makedonije EU je sastavni dio proširenja u ovom području. S druge strane, svi napori nove vlade i njezino usredotočenost na dodatno poboljšanje e, rezultata u e, vladavini prava, podršci e, slobode medija i tako dalje, dovodi do boljih odnosa u susjedstvu u tom području, posebice s Bugarskom i Grčkom. Pozdravljam pozitivan pristup zastupnika Vajgla i njegov rad. Hvala vam. Hvala Charles. Sada Igor Šoltes. Sada za e, klub GUE NGL. E, gospođa Sakorafa, hvala vam predsjedatelju, zahvaljujem gospodinu Vajglu na e, njegovom radu i na suradnji u izradi ovoga dokumenta do sada. Općenito sam protiv sporazuma iz idućih razloga. Naime, nemoguće je ovo politički provesti, budući da E, je to je jedna umjetna e, tvorevina i e, ne može nadvladati duge godine razlika između dvije države i također problema u široj regiji. Isto tako ne slažem se s procesom. Ono što smo vidjeli jesu koraci prema Eh, Europskoj uniji koji nisu na razini koja bi zadovoljila eh, građane Europske unije. Eh, to smo vidjeli u svjetlu referenduma u Grčkoj, prilikom mm, referenduma za Brexit i sada se to ponavlja. Dakle, građani aktivno okreću leđa Europskoj uniji. Unatoč tome vidimo da službene vlasti vrše pritisak i ne obraćaju pažnju na stajališta građana. U osnovi ne bi nas trebalo ništa čuditi ukoliko e, porast euroskepticizma i e, krajnje desnice jača. Demokracija znači dijalog, ne uključuje prijetnje i ne znači monolog. Moramo poštovati institucije jednako tako i vidjeli smo slične pojave i u Italiji. Dakle, moramo biti vrlo pažljivi kako se ponašamo jer samo na, u demokratskom smislu možemo osigurati budućnost Europske unije. Hvala. E, hoćete li prihvatiti plavi karton? E, gospodin Fleckenstein, evo, samo jednu minutu. Hvala vam. Imam tri pitanja. Je li ovo mišljenje Ispričavam se, ne prihvaćam plavi karton za gospodina Fleckensteina. A drugo, mislim da je gospodin Fleckenstein protiv Grčke. E, ozbiljno nas je uvrijedio na ovome odboru prošle put. Imamo s time velike probleme i to treba imati na umu. Probleme u našoj domovini, u našoj e, zemlji e, zahtijevaju da zaštitimo svoje interese na način na koji mi to e, smatramo prigodnim. Zato neću prihvatiti e, plavi karton u ovom trenutku. E, budući da sam dao gospodinu Fleckensteinu spomenuo plavi karton, htio sam se našaliti, ali očito danas nije dan za humor u ovome odboru. Sve je u redu. Gospodine Knut, da li vi insistirate na svojoj opasci? Dobro, zadržat ću vas onda na popisu. Imamo još dva govornika i dobit ćete riječ. E, sada je e, na redu zastupnik Dedeos. Epidedeos. Ispričavam se. Hvala predsjedatelju. E, referendum koji je nedavno održan u Skopju nije prihvatljiv jer u skladu s Ustavom države nije e, bilo odaziva na razini od 50% građanstva. Dakle, ono što se dogodilo e, zapravo kao da se i nije dogodilo. E, pored toga, činjenica da je taj referendum uopće održan, znači da je borba Grčke s Makedonijom o imenu nešto što se nastavlja. A alibi, odnosno kao izgovor se koristi nepristupanje e, Europskoj uniji. Dakle, oni i dalje e, idu putem prema EU, a to uvelike ovisi, odnosno u potpunosti ovisi o ponašanju te zemlje, odnosno njezinih e, vođa. Hvala. A sada gospodin Kologlu Hvala vam. Doista je korisno i pozitivno da pokušavamo e, e, promicati ovaj sporazum. Kao prvo treba e, okončati ovaj smiješni spor oko imena. Kao drugo, to će povećati stabilnost u Balkanskoj regiji. A i tu ima mnogo problema. Jučer su prvi susjedi Skopiju, Sofija i u još jednom gradu u Bugarskoj. E, imali smo ubojstvo e, bugarskog građanina, a prije par tjedana na Kosovu također je došlo do ranjavanja i tako dalje i tako dalje. Eh, moram samo ustvrditi da je potrebna velika politička hrabrost na obje strane kako bi se promicao ovaj sporazum i kako bi se nastavilo s njime. Jer u obje ove zemlje na snazi je demagogija nacionalno, nacionalističkog smjera i opozicija ovome sporazumu eh, u koaliciju između onih najbržih i onih koji su uvijek e, i desnice. Desnica, e, odnosno stranka nove demokracije, nažalost, pripada EPP-u. E dakle, ovo kažem da zbog toga što čekamo jedan odgovorni pristup desnice u ovom smislu. Dakle, ne nešto što će zastupati nacionalistička prava ili neonaciste. Na kraju bih samo dodao da gospodin Sipras i gospodin Zajev zaslužuju međunarodno priznanje za njihovu političku hrabrost da nastave s tim sporazumom kojima se završava dugotrajni eh, spor eh, za koji postoje naravno povijesni razlozi, međutim koji je isto tako vezan za samo ime. Evo, to bi bilo sve od mene, gospodine Flakensteina, koji imate nešto što želite dodati, ja ću vam rado, ili pitati, ja ću rado odgovoriti. Hvala vam. Imali i javljali se još netko za riječ? Ako ne, onda gospodin Fleckenstein ima e, riječ. Htio sam reći dvije e, stvari. Ako sam te uvrijedio, tebe ili Grčku, žao mi je, nije mi to bila namjera. Možemo o tome razgovarati. E, kako bih to drugačije formulirao? Potpuno je e, indiferentno kako je izašao, kako je, čim je rezultirao referendum. Mora se to unijeti u Ustav i stoga je ova rasprava akademska e, po međunarodnom pravu. A treća stvar, e, pitanje je li to bilo vaše pitanje, e, mišljenje ili zelenog kluba. To bi me zanimilo, zanimalo u vezi s ovim izvještajem i referendumom. Možete li odgovoriti kako ćete glasati o izvještaju zeleni? Jesu li, nema zelenih ovdje, nema ih. Je li savjetnik zelenih ovdje? Možda on može ili ona odgovoriti e, gospodinu Flekštajnu. Nema ih ovdje nikoga. E, idemo sada na zaključne riječi. Ivo Vajgl ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Nemam ništa za dodati. Htio bih e, također se pridružiti e, kolegi koji je pohvalio hrabrost i kreativnost oba premijera Makedonije i Grčke koji su dokazali da s dobrom voljom možete nadići povijesne predrasude i e, povesti putem prema stabilnosti i razumijevanju na Balkanu. Drugo bih e, htio učiniti nešto što nisam učinio prije. Pridružiti se svima koji su e, pohvalili ulogu gospodina Tenoka u ovom domu i u ovom našem odboru. Bilo mi je jedinstveno zadovoljstvo slušati te Charles. Uvijek si bio vrlo konstruktivan, vrlo dobro pripremljen, imao si odlične argumente u svojim izjavama. Želim ti, želio bih da možeš ostati s nama. Možda se to ipak može još i dogoditi. Hvala ti na svim dobrim riječima i suradnji. Hvala, hvala tebi. To je sve. Glasanje imamo sutra u 14.30. E, I e, e, čast mi je da zamolim gospodina Paškua da predsjeda nastav. Gospodin Kukan, oprosti Edvarde, čast mi je da te zamolim da dalje predsjedavaš ovim sastankom. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we are... Dame i gospodo, dragi kolege i kolegice. I prelazimo na točku broj 9. E, e, provedba e, sporazuma o pridruživanju EU-a sa Ukrajinom. Ovo je drugi izvještaj o tom sporazumu s Ukrajinom. Odmah ću dati riječ gospodinu Galeru koji je naš izvjestitelj. On će nam predstaviti svoj nacrt izvještaja i amandmane koje je zaprimio. Hvala lijepa predsjedatelju. E, drago mi je da smo imali, da imamo ovu drugu razmjenu mišljenja, a onda možemo E, glasati o ovom sporazumu u drugog sljedećeg mjeseca. Imali smo mnogo važnih sastanaka sa parlamentarcima, kolegama i kolegicama kako bismo e, govorili o četvrtom programu e, makrofinancijske pomoći za Ukrajinu. Je Jalta, e, e, Evropska konferencija o strategiji, e, zatim također također zasjedanje parlamentarnog odbora za pridruživanje. U Marijupolu smo i, i na o kontaktnoj liniji se govorilo. Imali smo jedno, jednu sjednicu parlamentarnog E, zasjedanja e, govorilo se o Gruziji i Ukrajini. Ako pogledamo e, nedavni razvoj događaja u toj zemlji, mislim da ovdje imamo u domu široki konsensus o politici prema Ukrajini. To rezultira i iz mm, amandmanima, to rezultira iz amandmana koje smo dobili. Moj je dojam da, e, da reforme napreduju. Možda ne onako brzo kako bismo mi željeli, ali ipak napreduju. E, Ukrajina reagira na naše e, primjedbe i prijedloge. Ona ih prihvaća zakon o, statusu posebnih područja u e, Donbasu je produžen. To je pozitivan razvoj događaja i to trebamo pozdraviti. vidimo da napredovanje reformi na primjer na području e, imamo antikorupcijski sud to pokazuje napredak e, osjeća se već atmosfera predizborne kampanje u cijeloj Ukrajini. Birat će se e, novi predsjednik ili predsjednik. E, parlamenti odbor za pridruživanje je raspravljao o svim temama se, koje se tiču provedbe sporazuma. Također smo to gledali i u svjetlu situacije i odnosa e, s Rusijom. Nažalost, tu nemamo promjena u pozitivnom smislu. s ruske strane ne vidimo neki napredak. E, oni se ne pridržavaju sporazuma u Minsku i svih njegovih e, dijelova. Humanitarna situacija je naročito u područjima e, koja su graniče sa okupiranim zonama. Ta e, situacija je teška. Pa Evropska unija prebacuje težište djelovanja na istok, mislim na humanitarno područje i na druga važna područja za ljudska prava i za ljude tamo. Mislim da je to ispravno. E, spoznaje OECD-a što se tiče okupiranih područja pokazuje da e, nemamo pristup svim područjima tamo, to jest e, OECD nema pristup tim okupiranim područjima. Parlamentarci pokazuju dobru volju referiram se na sjednicu od prošlog tjedna u Tiflicu, e, volja parlamentaraca da e, Ukrajinu, Gruziju i Moldovu da te zemlje zajedno idu kroz ovaj postupak e, sklapanja sporazuma. E, novi program makrofinancijske pomoći. E, on ide paralelno sa s konferencijom u Kijevu. E, tamo je bio potpredsjednik Dombrovskis. I tu se govorilo o preduvjetima koje mi postavljamo. Ono što je objavio kolega Šolc, E, ukrajinska država e, sada ubire mnogo više e, od poreza zahvaljujući poreznoj reformi. Međutim, oni, ona bi, oni bi mogli ubrati još i mnogo više kad bi imali učinkovitiju poreznu politiku. Mogli bi udvostručiti prihode. decentralizacija više od 700 e, e, fuzioniranja zajednica e, je izvršeno. Konstituirajuće i izbori još nisu provedeni. Tu živi milijun ljudi, ne mogu prihvatiti da je da bi te kampanje mogle dovesti do blokade ova predizborna komisija koja je izabrana. E, još jedan član mora biti imenovan od oporbe. E, oni moraju hitno djelovati i otvoriti put za izbore kako bi ti izbori e, zaista se i dogodili na komunalnoj razini. Evropska unija podržava projekt decentralizacije sa 102 milijuna eura već sam rekla. E, već smo imali, e, e, imali smo savjetovanje sa drugim izvjestiteljima u sjeni. Na dobrom smo putu. Mislim, ponavljam da ova predizborna kampanja ne bi smjela stati na putu komunalnih izbora I na kraju bih htio reći koliko mi je olakšanje da smo tijekom vikenda dobili vijest mm, iz Sibirskog zatvora. Oleg Sencov je e, prekinuo štrajk glađu nakon 145 dana. Mislim da je to dobro jer on, on mora živjeti za Ukrajini, a ne umrijeti zbog e, Putina. Evo, ovime bih zaključio svoj izvještaj. Hvala. Hvala lijepa gospodine Galer na ovom sveobuhvatom izvještaju. E, a sada čujemo, ćemo čuti predstavnike klubova. Gospodin Paško govori za gospodina Piculu. Mm. Evo, pročitat ću uh, njegovu intervenciju. On bi htio zahvaliti izvjestitelju, uh, zahvaliti također na suradnji sa izvjestiteljima u sjeni. Uh, uvjeren je da sada imamo bolji tekst. U svojim amandmanima se fokusira da se poboljša socijalna situacija u zemlji Podcrtao je potrebu za daljnje reforme u zemlji, borba protiv e, korupcije na svim razinama. To treba ostati prioritet. S tim u vezi funkcioniranje ureda e, za borbu protiv korupcije mora dobiti potrebna sredstva za rad. Također naglašava potrebu da se ojača upravni kapaciteti e, državnih institucije. To je ključ za provedbu e, sporazuma. E, također spominje javne konzultacije, istraživanje u donošenju odluka, provedbu novog zakonodavstva i tako dalje. Zahvaljuje gospodinu Galeru što je prihvatio većinu njegovih prijedloga. E, izražava nadu da će ova suradnja e, se nastaviti. Hvala lijepa. Hvala za eter. Gospodin Charles Tanak. E, čestitam Mihajlu Galeru, dugogodišnji kolega s kojim sam zajedno pratili već deset godina Ukrajinu. U 2002. sam u Wall Street Journal napisao da Ukrajina može imati euroatlantske e, ambicije. E, to je bilo vrlo hrabro u to doba. E, zadovoljan sam sa situacijom danas nakon 15 godina. Žao mi je što Evropska unija nije eh, dala Ukrajini status, barem ponudila status zemlje kandidata. A eh, evo imali smo rusku agresiju. Ovaj sveobuhvatan sporazum o trgovini je doveo do stabilizacije zemlje u Ujedinjenoj kraljevini u, dok se približavamo kraju Brexita. E, mnogi kažu da bi htjeli imati status Ukrajine prema Europskoj uniji. Ali ja ovdje kažem Ukrajina se želi približiti Europskoj uniji, a ne kao moja zemlja koja je agresivno odlučila da izađe mm, e, Čvrsto podržavam ovaj e, izvještaj, zahvaljujem što su prihvaćeni moji amandmani. Hvala lijepa. Ne vidim predstavnike drugih političkih klubova. A sada ću dati opet e, e, kolegama koji žele uzeti riječ. Gospođa Bočko ima riječ prva. Izvolite. Zahvaljujem i čestitam izvjestitelju. U mnogome se slažem s njim. U prvom redu s time da imamo napredak na raznim područjima, određene reforme se provode. Postupak još nije savršen. Imamo još nekih koreka koje treba poduzeti. Podastrli smo amandmane koje se odnose na zaštitu manjina. To sam podastrla u ime mađarskog izaslanstva. Treba podcrtati taj aspekt ne samo u svezi sa Srbijom i Kosovom, već i sa Ukrajinom. S jedne strane e, imamo često probleme u vezi s E, jezicima manjina. mislim da treba poraditi na tome da se ti problemi riješe kako bi se malo smanjila napetost. Moramo podsjetiti Ukrajinu na to da, da se mora pridržavati međunarodnih propisa u, na, s tim u vezi. Ukrajina je obećala da će e, usvojiti zakon o manjenskim jezicima. Ona je to sada odgodila. Ovaj zakon bi mogao Međutim, ovaj bi zakon mogao i pooštrio napetosti među manjinama, e, između manjina i Ukrajinaca. Mislim da to nije dobar korak. Ne bi bilo dobro da do toga dođe. Moramo paziti da se napetost ne poveća. Također bih htjela naglasiti da da imamo desničarske populističke organizacije u zemlji koji krše zakone. Recimo imamo predstavku koja poziva na to da, da se deportiraju ili prognaju e, Mađari iz Ukrajine. To ne možemo tolerirati. postoji jedan internetski portal e, e, gdje pripadnici nekih manjina se nazivaju neprijateljima države. Mislim da su to stvari koje ne možemo samo olako prihvatiti. Tu treba nešto učiniti. I naša obveza da se pobrinemo zato da Ukrajina se pridržava onih vrijednosti kojih se mi pridržavamo u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospođa Gomeš ima riječ. Hvala. E, slažem se e, sa Michael Galevom i podupirem njegovom, e, njegov sveobuhvatan rad i njegovu analizu vezano za Ukrajinu, vezano za naš odnos sa Ukrajinom, kako bi Ukrajina mogla se bolje uhvatiti u koštac kako sa unutarnjim, tako sa vanjskim izazovima, posebice sa agresijom sa ruskom agresijom. I želim samo dodati i također eh, mogu se nadovezati na njega. Želim eh, naglasiti eh, ovaj interparlamentarne skupštine, to smo to je bilo organiziralo u Tbilisiju i riječ je o suradnji koja može biti vrlo korisna, dakle ova, ove interparlamentarne e, konferencije, znači to može biti vrlo korisno kako za te tri države, tako i za nas kako bismo mogli bolje identificirati potrebu e, za e, potporom. U ovom kontekstu žela bih naglasiti područje glede kojeg bismo mogli napraviti više, a riječ je o tome da e, oni e, koji se bore protiv korupcije u Ukrajini. Naše djelovanje je vrlo važno već e, na tom području, ali želi bismo da ovo djelovanje vezano za borbu protiv korupcije, da, da bolje rezultate ne samo dakle da se e, privedu u pravdi e, oni koji su uključeni u e, korupciju i da se dakle to ne odnosi samo na one koji su bili korumpirani u prošlosti Januković, već i ovi koji su danas korumpirani, te također da Ukrajina vrati sredstva E, koja e, su joj oduzeta e, zbog korupcije i mislim da civilno društvo obavlja odličan posao u Ukrajini i mislim da ih mi u dovoljnoj mjeri ne podupiremo. Pritom mislim dakle i na nas parlament jedan dobar dio tih prihoda od korupcije je zapravo deponiran u nekim od državama članicama, dakle moramo u većoj mjeri surađivati sa civilnim društvom e, kako bi oni e, mogli vratiti ta sredstva koja su zaista potrebna e, ukrajinskoj državi. Hvala, hvala dajem riječ gospodinu Sosnježu. nametanje Istanbulske konvencije to nije službeni dokument Evropske unije. To nije zajedničko mišljenje svih državama, država članica. E, kad smo pristupali Evropskoj uniji nam je rečeno da će se poštivati raznolikost, da možemo prihvatiti ili ne prihvatiti Istanbulsku konvenciju a vrlo bezobrazno tvrdite da Istanbulsku konvenciju svi trebaju prihvatiti. E, to odbijamo. E, Poljska nije prihvatila tu konvenciju, a na to neprihvaćanje imamo pravo. Hvala. Nitko se više ne javlja za riječ. E, gospodin Vale, možete li zaključiti raspravu? Izvolite. Hvala. Hvala kolegice i kolege na komentarima. Za većinu građana Ukrajini njihovo njihov socijalni položaj je ključno pitanje u e, njihovim životima i Nadam se da ćemo se e, moći pozvati na e, to stanje, ali naravno i važna je ova tematika borbe protiv korupcije na svim razinama. To je tematika u sklopu koje mi e, zaisto zajedno sa građanima i sa reformskim snagama možemo djelovati i također važna su i ova pitanja povratka nezakonito stečene imovine kako smo vratili financijska sredstva koja pripadaju građanima i kako bi se to vratilo nazad u proračun. Što se tiče manjinskih pitanja, o tome e, se opširno raspravljalo e, tijekom ovog e, sastanka odbora za pridruživanje. Dakle, spomenuta je ova tematika Novofrankovska. Frankovska i e, sljedeći tjedan e, ćemo raspravljati vezano za vaše amandmane, vidjet ćemo kako ćemo to riješiti. E, održat će se još jedan sastanak i vidjet ćemo također uključit ćemo razmenu pisama između gospođe Hansa i gospodina Satija ja mislim, vezano za samo um, pitanje, Valja reći dakle, da Ukrajina poštuje međunarodna pravila i obveze. Ne bismo trebali dramatizirati to stanje ne bismo sada trebali uzimati u obzir nikakva ekstremistička stajališta e, od nekih e, skupina. E, nisu to često zastupljena stajališta. Ne bih sada dakle smatrao državu odgovornom za ta stajališta. Ekstremizam naravno e, nikada e, ne dovodi do pozitivnih rezultata i dakle e, trebali bismo se usredotočiti na obveze i trebali bismo vidjeti sada je li se ide putem ispunjavanja obveza. Hvala. Hvala, hvala gospodine Galere. Ovime smo končali raspravu e, glede ove teme. 12. studenog održat će se glasovanje na AFET-u i ovime smo dakle istrpili sve točke dnevnog reda i mi smo e, iscrpljeni zaključujem sastanak.